Dear colleagues. Dragi kolege. Probably I think Možemo započeti sa glasovanjem. Želim podsjetiti sve kolege da ćemo imati elektronično glasovanje danas. Prvo glasovanje je o točki 7. E, to je obvezno navođenje zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za određenu hranu. Imamo jedno glasovanje, otvaram glasovanje. Everybody had voted. Jesu li svi glasovali? Nisu. Dobro.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 Adopted. Doneseno. Now we can go. Sada možemo ići na drugo glasovanje. Veđeno o epidemiji virusa Zike. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. unanimous vote. Evo imamo jedinstveno glasovanje. Sada možemo započeti sa raspravom o nacrtu predloga rezolucije o obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za određenu hranu. To je e, deveta točka dnevnog reda. Odmah ću dati riječ e, su e, pokroviteljici Glenis Wilmont. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Sada je već godina dana od kada je ovaj parlament donio rezoluciju e, i o obveznom navođenju zemlje podrijetla o svom, e, svoj hrani vezanoj za meso i e, obrađenoj hrani, prerađenoj hrani. Ja sam razočarana što komisija još uvijek nije osigurala da svi potrošači u Europskoj uniji nemaju te informacije. S tom rezolucijom mi se susrećemo s komisijom na pola puta. Tražimo da e, traže obvezno navođenje zemlje podrijetla za e, lako e, obređeno mlijeko mliječne proizvode i meso E, tu je najveće, e, najveća potreba za navođenjem zemlje podrijetla i ne bi smjelo biti teško proizvođačima da pruže te informacije. Zapravo već mnoge, mnogi e, dobrovoljno pružaju te informacije, a potrošači osjećaju da su na neki način prevareni kada to nije na raspolaganju. Komisija će reći da je to preskupo, oni to uvijek kažu, međutim kada se radi o mliječnim proizvodima, komisija kaže da je E, industrija zapravo previše e, prenaglasila troškove e, obaveznog navođenja zemlje podrijekle. ponekad su tu pitanja dobrobiti životinja ili zato što potrošači vole proizvode koje su lokalno uzgajani. Mislim da nema smisla stavljati e, navođenje zemlje podrijetla za e, svježe meso, ali ne za svo meso. Što se, posebno za e, konjsko meso već postoji jedan sustav sljedivosti i zato ne shvaćam gdje je problem. Na kraju krajeva radi se da osiguramo da potrošači znaju otkuda dolazi njihova hrana, da imaju povjerenja u prehrambeni lanac i zapravo se radi o tome da damo potrošačima ono što traže, to je ono što žele, imaju pravo na te informacije i mi moramo osigurati da oni te informacije dobiju. Hvala lijepa. Hvala vama. Gospođa Jatel Michael. Hvala, ja ću biti vrlo kratka. Ja bih naglasila otvorenost i e, pravo potrošača da znaju zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla za određenu hranu. Međutim, istovremeno moramo shvatiti da i ta potražnja može e, dosta koštati industriju. Moramo paziti da e, i administrativni, e, administrativni teret bude dobro raspodijeljen, a da se ne naruši konkurencija. Istovremeno moramo reći da brojevi koje sam ja vidjela što se tiče troškova su previsoki. Za industriju ne bi smjelo lako sakriti se e, iza vrlo složenih e, lanaca e, opskrbe. Oni kažu da nešto ne znaju ili učine nešto retroaktivno kada nešto krene po krivu. Međutim, ako se nešto dogodi, sljedeći dan mogu znati od kuda je došla hrana. Zato želim da komisija ima dobru raspravu o obveznom označavanju. Hvala. Gospođa Bojlan nije ovdje. Gospođa Rivasi. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih još uvijek željela postaviti jedno pitanje komisiji jer zapravo ne shvaćam ovo ponašanje. U 2014. su rekli da trebaju označiti zemlju podrijetla u prepakiranoj hrani. Onda smo imali drugo izvješće 2015. u svibnju kada se govorilo o obveznom navođenju zemlje podrijetla e, mesa i e, mliječnih proizvoda. Imamo potrošače koji žele znati podrijetlo hrane, ali što je komisija učinila? Ništa nije učinila. Bilo bi korisno kada bi se malo pokrenuli zato jer što se tiče e, e, lagano prerađenih e, mliječnih proizvoda ili e, kobasica to se događa. Međutim, rečeno nam je da to donosi troškove. Ne, međutim, to, je u, to ide u korist svima ide u korist potrošačima jer znaju podrijetlo, ali i proizvođačima koji mogu onda na taj način valorizirati svoj proizvod. Dobro je da komisija reagira, ali moramo ići i dalje od toga. E, znate da u trenutku kruži jedna peticija koja se traži navođenju zemlje podrijetla od E, hrane e, za životinje koje, odnosno životinja koje su hranjene hranom e, koja ima izvor GMO. Zašto im ne kažemo da mlijeko, meso i maslac dolaze od životinja koje su hranjene GMO hranom? Postoji jedna peticija koja je prikupila mnoge potpise i prikuplja još više potpise. Druga, drugi dio je razina CO2 u samom lancu proizvodnje. Ako uzmemo mliječnu krizu, vidimo da mliječko koje dolazi iz Danske je jeftinije od onoga koje je proizvedeno u Francuskoj. Zašto? Zato što ne uzimamo u obzir sve emisije CO2 koje su, e, do kojih dolazi zbog prijevoza. Onda dolazi i do e, navođenja e, zemlje podrijekla za klonirane životinje. Dakle, to nisu, tu nema motiva vezanih za dobrobit životinja ili biološku raznolikost. Zato želimo da komisija reagira. Mnogi parlamentarci to traže, međutim komisija to blokira. Mi bismo željeli znati zašto. Hvala lijepa. Gospodin Pedičine. Hvala gospodine predsjedatelju. Stajalište našeg kluba vezano za način na koji je komisija napravila e, procjenu učinka za obvezno navođenje zemlje podrijetla je jasno od samog početka. Za nas je to da prošir, cilj je da proširimo navođenje zemlje podrijetla za sve zemlje Europske unije. E, međutim, to ne utječe ni na kvalitetu proizvoda, ali omogućuje e, potrošačima da ob, obavješteno biraju svoju šećer, svoje mlijeko i svoje proizvode. Sve ono što se proizvodi na našem području. Međutim, ne možemo stići do tog cilja e, jako brzo. Moramo dati vremena e, industriji da e, uvedu inovacije. Na, zato smo sada u jednoj prijelaznoj fazi. Operateri s jedne strane će prihvatiti navođenje zemlje rijekla, dok drugi neće. To znači da institucije imaju zadaću da omoguće onima koji e, stavljaju zemlju podrijekla mogu uživati u dodanoj vrijednosti e, stavljanja e, te naznake na svoje proizvode, dok oni koji to ne učine neće se moći referirati na zemlju podrijetla i zato će postojati nelojalna konkurencija. Zašto nismo na neki način regulirali te dobrovoljne programe kao što smo prije učinili sa OP ili DGP eh, oznakama. Europski zakon nam kaže da kada e, dobrovoljno stavljamo zemlju podrijetla, to ne smije e, dovoditi do zabune e, vezano niti za zemlju podrijetla, niti za mjesto podrijetla. Međutim, nacionalne vlasti bi trebale provoditi ovo načelo, a oni su isto tako zainteresirani. I zato pitam komisiju, ko brani autentičnost naših proizvoda na unutarnjem tržištu, a ko E, to brani kada se oni prodaju izvan granica Europske unije. Hvala lijepa. S obzirom da gospodina Salvinija nema, započet ćemo sa e, spontanim javljanjem. Gospođa Somer. Hvala gospodine predsjedatelju. Ova tema o označavanju porijekla proizvoda je tema koja nas već dugo bavi, tema koja je usko povezana i sa uredbom o efiranju potrošača o hrani. I htjela bih vas podsjetiti na nešto, podsjetiti na pregovore u kojima su neki od vas e, ovdje sudjelovali. Vijeće ministara je zahtjev parlamenta za označavanje porijekla svih mogućih prehrambenih proizvoda dao suglasnost samo ako se prethodno provede procjena e, posljedica. Dakle, komisija je to napravila. Komisija je to učinila, no kao i prethodno Sada se ponovno susrećemo sa <clears throat> rezolucijom koja nam je ovdje predložena, u kojoj se traži nešto što je komisija nakon procjene učinka odbila. I to ponovno pokazuje da je postoji drugačiji politički interes. Ako je to tako, onda ne to trebamo od komisije tražiti da napravi procjenu e, <clears throat> učinka. I u procjeni učinka komisija je zaključila su troškovi previsoke. Ponajprije u izvješću o dakle, mesnim proizvodima i mesu e, i tu je taj prijedlog odbijen i u najnovijem izvješću o označavanju porijekla mlijeka mliječnih proizvoda te drugih vrsta mlijeka koji nisu obuhoćeni obvezom e, označavanja, odnosno navođenja porijekla proizvoda. Tu je komisija također navikla da troškovi nisu srazmjerni sa interesima samih potrošača, jer potrošači nisu spremni da za proizvod na kojem je navedena oznaka porijekla plaća plate više. Stoga komisija ne planira prije zakonodavni prijedlog i to je ono što mi ovdje već dugo znamo. Dobro, evo sada ovaj novi pokušaj u ovom novom nacrtu rezolucije koji nam je ovdje prosljeđen. Tu se ponovno od komisije pokušava pridobiti da se e, navodi, odnosno donese odluka o obveznom označavanju porijekla lagano prerađenih proizvoda. Naravno, u izvješću komisije stoji da će doći do povećanja troškova proizvoda, ovisno o stupnju njihove prerađenosti, no pitanje je je li to relativno, odnosno koliko koliko će cijene porasti u usporedbi sa drugim vrstama proizvoda. Problem jest sada ovaj novi pojam lagano prerađeni proizvodi. Zakonodavstvo poznaje samo razliku između neprerađenih i prerađenih proizvoda. A sada imamo, odnosimo stupnjeve prerađenosti. Sada što sada znači lagano prerađeno ili više prerađeno? Dakle, to je nešto o čemu smo raspravljali u uredbi o E, informiranje potrošača o hrani i moja kolegica Vilmet je također sudjelovala u tome i zna da takvo nešto nije moguće. Stoga i primjeri koje se ovdje navode u nacrtu rezolucije su potpuno pogrešni jer zapravo kobasica to nije lagano prerađene proizvod. Znate li što je sve u kobasici ili koje sve stupnjeve obrade je prošla kobasica i kobasica nije uvijek kobasica. Gdje tu povući granicu? Stoga bih ja predložila da to se ovdje traži definicija i stoga predlažem da ovi koji su navedeni kao autori, svakako autorima nacrta mišljenja sam zavisno zahvalna na određenom poslu, ali da unesu ovdje zahtjev za ili zadrže zahtjev za definiranjem ovog pojma. Ovdje imamo dakle, uzmeno pitanje ali dobro, čim e, znamo može li se nešto definirati, kada to riješimo, tek onda možemo donijeti odluku o tome je li moguće e, tražiti oznaku porijekla proizvoda ili ne. No, problem vezan za ovaj nacrt jest i o tome da komisija zapravo uče da se uopće ne traži odgovor na postavljeno usmeno pitanje, nego se odmah kaže komisija provjerite i može li to tako funkcionirati, ali mi želimo e, u svakom slučaju oznaku e, porijekla za mlijeko, mliječne proizvode i druge vrste mesa. Stoga ja smatram da je pogrešno e, podnijeti ovaj tekst u obliku kakav je ovdje. Stoga sam ja povukla svoj potpis i nisam potpisala ovaj nacrt teksta. Ono što mi također ljudi jeste da svaki put kada imamo ovakav nacrt eh, mišljenja o, na području prehrambenih proizvoda, da se onda uvijek komisije predbacuje da su eh, pristrani eh, i da uvijek imamo nešto drugačije brojke i to je zapravo nešto što me ovdje ljuti. Moramo imati nešto konkretno. Komisija je tu da napravi procenu e, učinka i tu moramo imati povjerenja u to. E sada, ako načelno uvijek kažemo ovo što komisija je ovdje, rezultati komisije nisu točni, nisu ispravni, onda zapravo ne smijemo ništa da slično tražiti od komisije i možemo onda postupati u skladu sa odlukama pojedinih klubova, e, stranačkih linija ili slično. Onda ne moramo razmišljati o posljedicama i o učincima. Mm, za mnoge ljude meso i mesne proizvodi će poskupiti ako nose oznaku porijekla. Ja pitam, a kako će se oni to priuštiti? pogotovo ako nemaju izbore, nemaju novca za prehrambene proizvode. Još nešto što me ljude, a to je da se ova tema uvijek povezuje sa e, skandalima iz prehrambene industrije, skandal e, sa konjetinom i slično. To se uvijek povezuje jedno s drugim. Međutim, ono ono što znamo i uvijek zaboravljamo jeste da skanta s konjetinom se nije mogao izbjeći e, da e, bilo kakvom obveznom oznakom porijekla. Dakle, stoga razmislite još i o tome i pročitajte što smo već prethodno e, odlučili i donijeli. Isto tako ne možemo ovu temu povezivati sa održivosti. Dakle, tu imamo potpuno različite elemente, međutim, tu vjerojatno u ovom e, kontekstu Europskoj uniji veliku ulogu imaju i nacionalni interesi. Nacionalni interesi pojedinih zemalja članica postaju sve jača, a ja sam uvjerena, ja vam kažem, ovdje e, je riječ o velikom protekcionizmu koji se može iščitati iz ovog nacrta teksta iz toga toga ja ne mogu podržati. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Parnija. Eh, euh, Hvala gospodine predsjedatelju. Dragi kolege, nakon kolegice Michel Revazi ja ću se zapravo obratiti komisiji. Mislim da trebamo podržati rezoluciju koja je pred nama, zato što tri godine nakon prehrambenog skandala i higijenskog skandala, da tako kažem, kada smo govorili o lazanjama od konjskog mesa, mi još uvijek ne znamo odgovoriti na pitanje potrošačima koji to od nas traže, a 70% potrošača u Europi to traži, kojeg su podrijetla namirnica od kojih su jela pripremljena. Nemojmo zaboraviti da je u prethodnom sazivu postojalo izvješće koje se bavilo pozivom na borbu protiv prijevara u prehrambenom sektoru i ja sam tom prilikom također pozvao na to da moramo obvezno navoditi podrijetlo sastojaka od kojih se jelo priprema. 2013. godine komisija je iznijela samo jedno izvješće koje se bavilo e, važnošću označavanja sastojaka od kojih se pripremaju jela na europskom tržištu. Mislim da se tamo zapravo dosta rezervirano, distancirano govorilo o obvezi označavanja. E, to je ipak važna tema kako za industriju, tako i za potrošače. Činjenica jest da za proizvođače, to zapravo znači da će se pojaviti određeni troškovi koji će omogućiti porast cijena od 20 do 50%. S druge strane, za potrošače je važno da se zna što kupuju. Sada smo u situaciji gdje očito postoji pritisak i to takav pritisak da neki nepristano govore E, da, gledajte, e, ne smijemo to činiti zato što će to za sobom povući troškove za industriju. Možda, ali ovdje ne govorimo o tome. Mislim, te troškove bi platili u povećanoj cijeni potrošači. I ljudi govore da će troškove imati samo industrija, a ne potrošači. Meni se čini da su takvi argumenti pretjerani. Naime, radi se o tome da je zapravo vrlo jednostavno e, staviti popis sastojaka. U prosincu 2012. E, i u studenom 2013. godine imali smo prilike vidjeti da je u E, zapravo tom razdoblju došlo do povećanja od 0,7% posto u cijenama e, primjerice goveđeg mesa e, i tu govorimo o cijenama onih na kojima je označena zemlja podrijetla u odnosu na one kada to nije bio slučaj što znači da je kada pogledamo to u eurima govorimo o povećanju od 0,015 eurocenti 8. veljače 2016. godine 54% paketa s pripremljenom hranom za uporabu nije nosilo nikakvu oznaku o podrijetlu sastojaka, a pogledamo li kakva je situacija sa mesom i kobasicama, možemo vidjeti također značajne postotke od 54% i gotovo preko 60%. Dakle, e, činjenica jest da e, Europska komisija pokušava e, uvesti obveznu sljedivost i kao što već ranije rečeno, to je nešto što je nužno. Nužno je za proizvode od mlijeka kao i za druga mesa. Trenutačno u Francuskoj postoji dekret koji traži da se u e, prerađenoj hrani navede podrijetlo mliječnih proizvoda koji se koriste konkretno mlijeka. Mislim da je sada krajnje vrijeme da se pokrenemo i na europskoj razini kako bismo zaštitili europljane i europljanke. Hvala. Dragi kolege, imamo deset zahtjeva od deset različitih članova, pa vas trebam zamoliti da budete što kraći. Gospođa Sted. Euh, Hvala gospodine predsjedatelju. Činjenica je da postoje ispitivanja eurobarometra koji se spominju u tekstu. E, ta ispitivanja pokazuju da potrošači zaista traže, traže da im se kaže koje je podrijetlo svih sastojaka koje e, koriste i koje je podrijetlo onoga što im se nalazi na tanjuru. Meni se također označavanje čini važnom stvari. Naime, među ostalim omogućuje da se napravi razlika između proizvoda. E, na neki način to je neka vrsta reklame, dakle odakle proizvod dolazi. Ako je označavanje fakultativno, mislim da tada to um, predstavlja probleme u smislu troškova, zato što će oni koji se budu držali pravilo označavanju imati više troškove od onih drugih, pa će to dovesti do stvarne razlike. Međutim, ako je označavanje obvezno, onda se to tiče svih, svi podnose trošak na jednak uh, uravnotežen način i u tom trenutku više nema razlike o kojoj se govori. Kad govorimo već o troškovima, postoje studije E, koje pokazuju potpuno različite rezultate. Neki kažu da je Europska komisija pretjerala kada se radi o troškovima. Ja bih voljela da se Europska komisija vrati na tu priču, da na ozbiljan i vrlo precizan način ponovno analizira predmet i kaže nam kako stojimo, jer čini mi se da postoji pretjerano velika razlika u rezultatima koje su pokazale različite studije. Možete i sami vidjeti da su zaključci različiti, kao što i sami ste zapravo naveli e, u zaključcima. E, to će biti nešto nešto što će biti predmetom amandmana koje ćemo ja i kolegica Dela je podnijeti. Hvala. Gospodin Vitena. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Imam nekoliko pitanja vezanih za ovu rezoluciju. Kao prvo, to je spomenula i gospođa Zomer, na koji način možemo pronaći jednu jasnu definiciju? Koja je razlika između lagano prerađene e, hrane i jako prerađene hrane? Trebali bi odgovor na to prije nego što uopće e, razmislimo o obveznom označavanju. Isto tako moramo razmisliti o tome što zaista žele potrošači. Ja mislim da je prva stvar koju oni žele je cijen, da, ih brine cijena, okus, a nakon toga je e, datum e, do kada treba koristiti proizvod, a nakon toga je zapravo e, podrijetlo hrane. Lako je izrađivati novo zakonodavstvo, ali ne razmišljamo dosta često na koji način potrošači mogu dobiti natrag trošak administrativnog opterećenja. Moramo se i na to usredotočiti. A zašto želimo označavanje zemlje podrijetla na razini države članice? Mi kao Europski parlament, kao suzakonodavci, izrađujemo europsko zakonodavstvo koje se primjenjuje na sve države članice. Zašto onda moramo raditi e, razlike u obveznom označavanju a ne da prvo razmotrimo eh, jednu oznaku Europske unije i jednu oznaku da ne, ne nije podrijetlo iz Europske unije. Hvala lijepa. Ovdje zatvaramo popis govornika jer moramo dodati ime za imenom. Gospodin Fjellner. Hvala vam lijepa. Ja se slažem sa prvim govornikom eh, u vezi s jednom stvari. Ne shvaćam gdje se nalazi problem, rekla je. Međutim, ja bih rekao obrnuto. Čuo sam da potrošači to žele, mnogi već to pružaju na dobrovoljnoj bazi. To znači da oni koji to žele mogu to dobiti, a oni koji to ne žele platiti ne trebaju platiti za to. Ako svi potrošači, dakle svi potrošači to toliko žele, dakle ako toliko to žele, onda bi to svi dobili. Dakle, to nije sada nuklearna znanost onda imamo argumente zašto bismo to željeli. Radi se o dobrobiti životinja, pitanja zaštita okoliša i tako dalje. Ne znam, ali naša ideja u ovom odboru bila je da imamo zajednička pravila kako bismo stvorili jedno zajedničko tržište sa zajedničkim standardima. Ne znam jeste li odustali od toga, ja nisam. I onda posljednja točka. Želimo obvezno naznačavanje zemlje podrijetla. To slijedi e, trend da granice u Europi postanu još važnije. Možda nisu e, euroskeptici koji su protiv zajedničkog tržišta, nego novo zakonodavstvo pokušava to razbiti. Ali ne znam, u jednoj Europi regija zašto trebamo zemlju podrijetla? Zašto ne dobimo Flandriju, Bavarsku ili e, jednu regiju u Švedskoj? vi ćete reći da to nije praktično, da je nemoguće, možda ćete reći da je irelevantno. Međutim, i vaš prijedlog je takav. U praksi je on irelevantan. I moguće i nemoguće. Hvala. Thank you very much, Mr. Nano. Gospodin Gospodin Hvala gospodine predsjedatelju. Prije godinu dana Odbor za e, zdravstvenu sigurnost rekao je da označavanje hrane ne bi smjelo navoditi potrošača na krivi put vezano uz zemlju podrijetla ili mjesto iz kojeg sastojak dolazi. Na taj način pokazano je da podrijetlo sastojaka, posebice onih od mesa, predstavlja za potrošača vrlo važan dokaz kvalitete ili vrijednosti proizvoda. Prijedlozi koji se tiču obveznog označavanja e, prerađenih sastojaka nešto je, e, tema je koja se zapravo usko veže uz raspravu koja se vodi već tri godine, a koja je povezana sa skandalom sa konjskim mesom u lazanjama. Neki e, govore o argumentima temeljem kojih bi se moglo zaključiti da bi e, trošak za potrošača vezan uz obvezno označavanje bio previsok. Određena poduzeća međutim koriste taj argument kako bi pretjerivala u izračunu troškova. Treba se postaviti pitanje zašto veća transparentnost vezano uz podrijetlo sastojaka mesa predstavlja problem u Europskoj uniji. Zašto se smatra, kao što ponekad e, je smatrala Europska komisija, da bi to narušilo konkurentnost europskih proizvoda? Upravo suprotno. Meni se čini da bi ipak to pitanje trebalo postaviti, iako nekima možda smeta. Hvala gospodin Dorfman. Hvala. Da, mislim da u Europi imamo proizvode s oznakom porijekla, to je sasvim jasno, da oni dolaze iz koje zemlje, onda imamo mogućnost dobrovoljnog navođenja zemlje porijekla i to je nešto gdje bismo mogli poboljšati same propuse i bilo bi možda pametno kada bismo imali preciznije propise kako bi se imali, kako smo imali konkretne eh, oznake i mogli to također provjeravati. I onda imamo ono gdje područje gdje bilo kakvih oznaka zemlje podrijetla uopće nema. I sada se zapravo postavlja pitanje zašto ne pustimo potrošače da sami donesu odluku. Zašto potrošačima neprestano govorimo što trebaju činiti. I to ovo zapravo nema nikakve veze sa sigurnošću. E sada, je li proizvod proizveden u Austriji, Italiji, Francuskoj ili Švedskoj ja polazim od toga da su svi ti proizvodi sigurni. Ako nisu sigurni, onda imamo načalno problem. Dakle, ako ovo nije pitanje sigurnosti, zašto onda odluku ne prepustimo potrošačima? I to bi se sada moglo argumentirati i reći da, ali ako imamo proizvodi gdje je oznaka fakultativna, oni su oni e, okuplji i stoga onda moramo sve to malo poticati i učiniti sve proizvode skupljima. Međutim, kolege i kolegice, E, nemaju svi potrošači u Europskoj uniji na e, kraju mjeseca onaj iznos plaće koji mi imamo na našem računu. U Europu imamo potrošače koji itekako dobro razmišljaju o tome koji će proizvod kupiti, hoće li ga kupiti, a sada reći učinimo sve proizvode skupljima kako bi svi dobili ono što ovdje političke želje, onda se moramo postaviti pitanje ima li to smisla i ne bi li možda bilo pametnije reći neka e, Ovdje imamo fakultativno označavanje porijekla i tamo gdje koji žele oni će to dati, a oni koji stavljaju oznaku oni žele i prodati e, skupje. I onda još jedno razmišljanje. Sada, hoće li na svim e, jogurtima, na svakoj kobasici stajati da dolaze iz e, Mađarske, Švedske ili Italije. E sada, niti, i neće se pojesti niti jedna kobasica više, niti jedan jogurt više. Tržište će ostati isto. I sada, ako to promatramo iz perspektive poljoprivrede, promatrati, jer na kraju ćemo svi prodati iste količine jer samo zato što stoji oznaka zemlje porijekla nitko neće e, jesti više. Hvala, gospođa Kerkasija. Hvala gospodine e, predsjedavatelju. Da, htjela bih ovdje iznijeti svoje mišljenje. Podaci koje ja znam, brojke, statistike koje su meni poznate ukazuju na to da potrošači potrošači su i e, itekako zainteresirani za porijeklo mesa. E, ne može toliko kada je riječ o prerađenom mesu i mesnim proizvodima. Riječ je tu o tradici, e, sa, sa, i tako dalje. Pozitivno se uvijek govori da je oznaka porijekla nešto pozitivno kada je riječ o prerađenim proizvodima, ali ne u onoj mjeri kao kada je riječ o svježem mesu. Dakle, ovaj argument sigurnosti prehramenih proizvoda se ne može uvijek navoditi. Ne smije se koristiti kako bi se e, argumentiralo za, argumentirala nužnost e, navođenja zemlje porijekla e, mesa ili nekog drugog proizvoda. E, time bi se zapravo potkopalo povjerenje u dakle, same spravo prehrambene proizvode. E, meni osobno to ne predstavlja nekakvu dodanu vrijednost, ako me pitate o sigurnosti proizvoda. Naravno, to je usko povezano sa visokim troškovima, visokim troškovima i za industriju, ali i za potrošače i to je ono što treba pomno e, promatrati. Važno je i zdravlje, važna je zaštita okoliša, ali važna je i gospodarska situacija samih potrošača. Nekako imam osjećaj da je ovdje riječ o protekcionističkoj mjeri, o ponovnoj nacionalizaciji i zapravo potrošače to vide pozitivno, oznaka porijekla je trenutno fakultativna, dakle na dobrovoljnoj bazi i zašto bi se sada to trebalo mijenjati? Ovo je protekcionizam i dopustite na kraju da samo navedem još jedno razmišljanje. Svjetska trgovinska organizacija je već dakle donijela odluku kod slučnog sustava označavanja koji je sada ukinut. Dakle, ako je VTO donio takvu odluku o sustavu koji je postoje, koji je proglašen ilegalnim, a sada se u Europi ponovno pokušava uvesti tako što. Dakle, sustav takvog označavanja u SAD-u je ukinut. Mi ga želimo uvesti. Mislim, moramo tu uzeti u obzir sve e, parametre. Mnogi, dakle, mnoge točke koje je Svjetska trgovinska organizacija navela, s njima se ne mogu složiti, ali treba ih uzeti e, u obzir. E sada, ako imamo e, sustav označavanja na dobrovoljnoj bazi, zašto sada sve to mijenjati? Hvala, gospođa Kostinga. Hvala, hvala gospodine predsjedavatelju. Da, pa, gospođa Zomer zna zašto moj mikrofon ne funkcionira, šalu na stranu. E, dakle, nakon vrlo različitih javljanja za riječ, dopustite e, da iznesem argumente za obvezno označavanje zemlje porijekla. Jer mislim da imamo tu nekoliko elementa koji nisu dovoljno naglašeni. Pitanje transparentnosti. Mnogi potrošači se odlučuju za proizvode, proizvode životinskog podrijetla e, e, koji, ispunjavaju sve da sve propise i spremni su platiti više. A ne smijemo zanemariti i sljedeći aspekt. Poljoprivrednici diljem Europe moraju ispuniti razno razne standarde norme kako bi mogli proizvoditi, e, ponuditi prehrambene proizvode, pogotovo životinskog porijekla. No čim životinja napusti zemlju, lako se gubi trag, dakle dolazi pogotovo ako uzmemo e, sve one tone mesa koje se godišnje prerađuje. I tu e, zapravo <laughs> ne smijemo zanemariti ni sve one, e, sve one prevere koje se tu događaju. I sada ako imamo oznaku porijekla na zemlje porijekla na samom pakiranju prehrambenog proizvoda, to predstavlja veću transparentnost za potrošača. Mislim da bi bilo vrlo zanimljivo i za komisiju da još jednom razmotri proširenje ove tematike na označavanje zemlje porijekla jaja. Kada govorimo o proizvodnji jaja imamo iznimno visoke e, standarde, međutim imamo često jaja e, koje se uvoze iz e, trećih zemalja, iz Ukrajine, a koja se su sastojak ili sastavni dio drugih prehrambenih proizvoda i često se ne može e, saznati ili slijediti odakle ta jaja sadržana u proizvodima dolaze. E sada, ako govorimo o za sporazum sa SAD-u i kada je riječ o uvozima iz trećih zemalja, tu zapravo nemamo um, slijedivost, mm, a tu mm, često često našim e, lancem, prehrambenim lancima dospijevaju i e, jeftine sirovine. Mislim da je vrlo važno za transparentnost i da je tu korist naših potrošača ako razmišljamo o strožim propisima i regulacijama na ovom području. Hvala. A sada e, kolegica Ruiz. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Nisam mišljenja, odnosno sumnjam da se problem ovime može riješiti. E, ne mislim da oznaka podrijetla proizvoda ima smisla jer to je povezano i sa dodatnim troškovima. Naravno, proizvođači skuplje prodaju svoje proizvode, ali ja sad gledam moj problem iz nešto drugačije perspektive. I pitanje koje ja sebi postavljam glase, hoće li se cijena prehrambenog proizvoda time uistinu povećati? Nije samo riječ o cijenama, imamo ovdje i ovu fakultativnu prirodu, imamo i rezultate studija komisije, Misije o utjecaju na cijene. Međutim, htjela bi postaviti pitanje postoje li i drugi razlozi zašto ne bi svi proizvođači naopvezno navodili zemlju podrijetla. Dobro, to nije povezano, neki kažu da to nije povezano sa temom e, sigurnosti prehrambenih proizvoda, ali ja i kako smatram da je to e, povezano jedno s drugim. E, nadalje, 70% e, europskih potrošača ne zahtijevaju obvezno navođene zemlje podrijetla. Dakle, mi moramo to drugačije argumentirati. E, dakle, kakav, koliko je to povezano zaista sa sigurnošću prehrambenih proizvoda. No, u svakom slučaju, na oznakama treba stajati što više informacija. I tu moramo e, razmisliti i o tome kako se time utječe na sigurnost proizvoda? pridonose li velika količina informacija na etiketama sve sigurnosti proizvoda? Hvala vam lijepo. Pa evo, ovu raspravu vidi se koliko su naša razmišljanja različita i koliko unutar iste grupe drugačije razmišljamo. Ja želim napomenuti da mi ovdje predstavljamo naše građane i moramo odgovoriti potrebama građana, odnosno potrebama potrošača, a oni nešto traže. Vidimo da imamo nekoliko studija i studije su vrlo heterogene i nisam sklona e, na slijepo povjerovati studijama i njima se rukovoditi bez da eventualno komisija još jedanput provede istraživanja i da vidimo koliko stvarno utječe na cijenu proizvoda označavanje podrijetla. Činjenica je da Eurobarometar ima jednu studiju, e, vidimo da potrošači traže da znaju e, po njihovim studijama odakle proizvod dolazi, ali isto tako imamo i volontersko označavanje, imamo i obvezno označavanje ja bih se priklonila onima koji bi zatražili još jedanput od komisije da provede istraživanje da stvarno znamo što naši građani žele obzirom da netko je rekao nećemo mi donijeti političku odluku. pa ja ne bih nikada ovdje donijela političku odluku nego odluku u skladu sa željama građana a to moramo znati nekako e, e, moramo znati prepoznati što oni stvarno hoće i jesam za transparentnost i e, želim ovdje napomenuti premda nije tema postoje velike razlike između proizvoda na istočnom i zapadnom tržištu i nadam se da će jedanput i ta tema doći na dnevni red našeg odbora pa da malo i tu temu razmotrimo. dakle građani po mom mišljenju žele znati odakle je proizvod ali ne bih bila sklona crno bijeloj tehnici nego bih voljela kad bi komisija još jedanput se ovim e, predmetom e, pozabavila. Thank you very much. Mr. Ek. Hvala, gospodin Ek. Hvala, gospodine predsjedavatelju, poštovane kolege i kolegice. Dobrovoljno označavanje ili navođenje zemlje podrijetla nije po volji samih potrošača. Tu imamo ono povjerenje je dobro, porovjera je bolja. A vidjeli smo kakvi su skandali bili do sada. Meso i mlijeko koje se koriste u prerađenim obrozima trebaju biti označeni, nositi oznaku zemlje podrijetla na isti način kao što imamo oznaku podrijetla na svježe mesu potrošača potrošači imaju pravo na informaciju o podrijetlu hrane, a komisija ima obvezu da e, djeluje protiv e, prevara e, u, dakle, kada je riječ o prehrambenoj industriji. Govorimo ovdje o visokim troškovima. Imamo primjere u Njemačkoj, primjerice poduzeće Frosta. Upravo taj primjer pokazuje da označavanje podrijetla proizvoda ne mora biti skupo. Imamo ovdje anketu iz 2013. godine gdje 90% ispitanika smatra da je vrlo važno da se označava podrijetlo zemlje, podrijetla pogledaju, dakle, mi e, ovim i da mi zapravo moramo povećati transparentnost u prehrambenoj industriji i prehrambenom lancu. Moramo informirati potrošača i dati mu mogućnost da sam donese odluku želi li kupiti lokalne, nacionalne ili međunarodne proizvode, a i ne smijemo mu tajiti sami proces proizvodnje. Još nešto što, je kolegica, e, što su kolegice rekle. Oznaka podrijetla jest ujedno i poticaj e, za razvoj regije i to potiče, je, ide u prilog ponajprije malim lokalnim proizvođačima. Pridonijet će tome da se smanji vrijeme transporta e, samih proizvoda i životinja. To će pridonijeti smanjenju emisija iz transporta. Dakle, postoji više nego dovoljno dovoljno e, razloga za obvezno označavanje zemlje podrijetla, a Europska komisija trebala bi poslušati prije svega što su želje i što je volja potrošača, a ne orijentirati se e, prema industriji. Hvala, gospođa Garcia. Hvala gospodine predsjedavatelju. Kada je riječ o ovoj temi i kada govorimo o ovoj temi, moramo paziti na to da imamo uravnoteženu raspravu. Dakle, mislim da moramo um, voditi uravnoteženu eh, raspravu S jedne strane moramo znati da prehrambeni proizvod odnosno ako želimo utvrditi podrijetlo prehrambenog proizvoda, zašto onda razlikujemo stupanj obrade ili prerađenosti nekog proizvoda? Dakle, svježa, ako je već u kategoriji lakano prerađene hrane, ali ja smatram da nije logično ovdje uvoditi granice, ali nije logično ni ostaviti e, sve bez nekakvih granica. I ako ovdje imamo, navodi se zemlja, ali možda bi bilo dovoljno navesti regiju ili mjesto podrijetla, ali ako imamo proizvod zaštićenog zemljopisnog podrijetla, onda znamo odakle taj proizvod dolaze. Postoje norme kojih se proizvođači moraju pridržavati čak i u pogledu samih sastojaka e, proizvoda. Na sada ići još korak e, dalje i sada zahtijevati ili predviđati nešto novo. Mislim da to nije dobro, e, jer i tu i proizvođači e, puno toga čine. Dobro, mogli bismo sada samo navesti je li riječ o proizvodu iz Europske unije ili ne iz Europske unije. Možda je to dovoljno, ali ne smijemo ići predaleko sada, jer to pođe za sobom velike napore, jer netko koji isporučuje proizvod, e, sirovine prehembranoj industriji, Austriji, e, Tu imamo razne dobavljače razne e, sirovine. To je povezano sa troškovima, visokim troškovima. Ako imamo razne dobavljače, onda i moramo ti celokupan sustav označavanja primijeniti, promijeniti sadržaj ovih oznaka, što je sve unutra zadržano. E sada, je li proizvod iz Pakistana ili Ekvadora? Meni to ništa ne znači. Pa taj proizvod mora ispunjavati e, sve zahtjeve sve norme. Dakle, mislim da ono što po mom mišljenju ima smisla jeste navesti je li proizvod iz Europske unije ili nije iz Europske unije, a ako netko želi staviti nešto više na oznaku, pa proizvođači to mogu učiniti ako žele. Međutim, ono što je važno za sigurnost prehrambenog proizvoda, to već imamo. Jer kod upravo sirovog mesa, jasno je, moramo imati e, odakle je dakle meso pod rijetlom, gdje je klano. Dakle, to je ono što je važno za samu sigurnost prehrambenog proizvoda. Dakle, znamo Mm, mislim da imamo ovdje veće norme i mislim da nema smisla tražiti više od toga. Hvala, gospođa Šagetperi. Voorzitter, als ik, eh, als ik dit allemaal aanhoor, dan denk ik... Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Evo, slušam ovu raspravu i čujem da zapravo moji kolege vrlo često spominju argument cijene. Međutim, ne radi se samo o cijeni. Radi se i o nadzoru. Tko će se e, latiti nadzora ovog obveznog označavanja. U Nizozemskoj se zaista radi o niši, možemo reći, koja je namijenjena proizvodima koji poštuju ovakve vrste označavanja. E, ta će se niša još dodatno razvijeti. Bojim se da ćemo imati situaciju u kojoj postoje različite niše proizvoda koje će teško biti kombinirati. Isto tako može vam se dogoditi da osim problema nadzora naiđete na problem e, koji predstavljaju sami potrošači koji nisu spremni platiti višu cijenu koju za sobom povlači obvezo označavanje. Možemo imati isto tako i različite primjere visine troška, odnosno načina na koje se e, ljudi s time nose, konkretno velika industrija i mala poduzeća. Hvala. Hvala lijepa. Predlažem da sada odgovorimo na neka od pitanja. Gospođa Juliker ima riječ. Izvolite. Yeah, thank you very much for, for us the floor and... Hvala lijepa što ste nam dali riječ i hvala vam također na ovako živoj raspravi. Željela bih podsjetiti da je nedavno uredba o informiranju potrošača već proširila obvezu označavanja u nove kategorije hrane. To je danas već spomenuto, ali ja sam željela staviti naglasak na to. Osim govedine, Obvezo označavanje mjesta podrijetla je također e, tu i za e, svinjetinu, e, kozje meso i piletinu. Dakle, došlo je do proširenja obveze. Osim toga, komisija je donijela izvješća E, koja su također danas spomenuta u raspravi, a koja se bave mogućnošću uvođenja obveznog označavanja za druge kategorije hrane, konkretno meso koje se koristi kao sastojak, mlijeko i mlijeko koje se koristi u mliječnim proizvodima. U tim izvješćima dosljedno se zaključuje da se dobrovoljno označavanje čini naj adekvatnijim rješenjem. Zato što omogućuje potrošačima da bira hranu određenog podrijetla ako to žele, a da pritom takvo rješenje ne nameće nikakvo dodatno opterećenje svim subjektima u poslovanju s hranom, nadležnim tijelima ili potrošačima. To je aspekt koji ne smijemo zanemariti u trenutačnoj gospodarskoj klimi i posebno je značajan. Također, trebamo shvatiti da tržišni udio proizvoda koji trenutačno nose oznaku podrijetla e, je zapravo dosta nizak. To je pokazatelj da potrošači nisu spremni platiti višu cijenu i suprotno je E, zapravo interesu potrošača za ovakav način označavanja o kojem se govori. Također se govorilo o trošku obveznog označavanja hrane kako za potrošače tako i za proizvođače hrane. Čini mi se da dokazi nisu sasvim dosljedni, ali mislim da je važno da kritički promotrimo izračune procijenjenih troškova koje su pripremili proizvođači, općenito cijeli industrijski sektor. Naime, činjenica jest da je to nešto što e, za njih predstavlja povećanje krutosti proizvodnje, a isto tako taj nedostatak fleksibilnosti prema njihovim tvrdnjama može dovesti do smanjene konkurentnosti na europskom i vanjskim tržištima. Što se pak tiče mesnih sastojaka u poluprerađenim proizvodima. Vrlo je teško napraviti razliku između proizvoda koji se smatra e, poluprerađenim ili blago prerađenim i proizvoda koji se smatra jako prerađenim. Također za proizvode koji su blago prerađeni također e, bi se izgubila fleksibilnost koja sada postoji u obvezi označavanja sastojaka. Komisija smatra da pristup koji je zauzela predstavlja razmjeran pristup. Trebamo također imati e, na umu da je opće označavanje potrebno uvesti kada se želi spriječiti da se ljude zavede na krivi put. O tome ću više govoriti kroz nekoliko trenutaka. Uredba također govori o tome na koji način se uvodi dobrovoljno označavanje podrijetla. I to se obično navodi u situacijama u kojima je primarni sastojak različit, e, odnosno mjesto podrijetla primarnog sastojka različito od mjesta podrijetla samog proizvoda. To je primjerice situacija u kojoj će trebati konkretno razlučiti dvije situacije i to su specifična pravila koja se odnose na dobrovoljno označavanje podrijetla. Željela bih istaknuti dvije stvari koje su se pojavile u raspravi. Prva se tiče sigurnosti hrane. Komisija smatra da općenito gledano postoji jamstvo o sigurnosti hrane, neovisno o tome o kakvoj vrsti označavanja govorimo. obvezujuće označavanje podrijetla ni na koji način ne doprinosi sigurnosti hrane. A kada se govori o nepoštenoj praksi i skandalu s konjskim mesom koji je spomenut u nekoliko navrata, jasno je da čak i da smo imali obvezujuće označavanje podrijetla, to ne bi uspjelo spriječiti ovakvu vrstu prevare s hranom. Dakle, službene kontrole i odgovarajući rezultati jedini su način na koji se može e, ukinuti ovakve nepoštene prakse. Dakle, mnogo više toga ovisi o tome e, kakve su službene kontrole, na koji način se one provode. To je vrlo važno i to je ono što daje doprinos e, kako sigurnosti hrane, tako i suzbijanju nepoštene prakse. Još jedna stvar koja je spomenuta jest sljedivost. Postoji razlika između sljedivosti u prehrambenim e, industrijama i sljedivosti koja se dobiva označavanjem e, sastojaka. Samo da naglasim da je moguće slijediti E, proizvod u svim fazama, ali postoji jasna razlika koja je odražena i u samome trošku e, između sljedivosti koja se provodi na način kakav je sada i sljedivosti koja bi proizlazila iz obveznog označavanja. Hvala. Hvala. E, dakle, prvi ožuka u podnje je rok za podnošenje amandmana. 22.3. će se glasovati u Enviju, a početkom svibnja, to još trebamo potvrditi, će se glasati na e, plenarnom e, zasjedanju odnosno ili u travnju e, na drugom zasjedanju ili e, na prvom u svibnju. A sada prelazimo na provedbu legislative koja se tiče zdravstva. Uvijek nas muči vrijeme, pa ću stoga najprije dati riječ e, govornicima za uvodno izlaganje, a nakon toga idemo sa pitanjima. Kao prvo dajem riječ gospodinu Risu koji je ravnatelj u glavnoj upravi Sante vezano uz prvo pitanje koje je postavljeno. Hvala lijepa. Dozvolite da na samom početku iznesem nekoliko činjenica. Komisija je 4. rujna prošle godine objavila izvješće vezano uz provedbu direktive. E, tu se govori o tekućem stanju i govori se o odredbama kao što je ovlaštenje, e, razina mobilnosti e, pacijenata i suradnja u sklopu direktive. Sljedeće izvješće planira se za 2018. godinu. O izvješću se već razgovaralo na e, formalnom sastanku ministara u Luksemburgu u rujnu 2015. godine, te se govorilo o provedbi direktive i suradnje među državama članicama. Što smo učinili tijekom pripreme ovog izvješća? Kao prvo, Važno je bilo sastati se sa predstavnicima svih država članica u tim državama članicama i riješiti čitav niz stručnih pitanja koja su vezana izravno uz provedbu direktive. Istovremeno, sastali smo se sa predstavnicima dionika u svakoj državi članici. Komisija se dogovorila s državama članicama da će prikupljati podatke, uključujući podatke o tijeku pacijenata, e, mobilnosti pacijenata i e, informacije o i postavljanju prioriteta. Dvadeset šest od dvadeset osam država članica do sad je dostavilo podatke moglo se tijekom studije vidjeti da zapravo postoji e, dobra praksa koja može omogućiti pacijentima da imaju pristup prekograničnoj e, zdravstvenoj skrbi. U državama članicama postoji definiran proces eh, što pacijenti moraju učiniti kako bi im se u slučaju pružanja zdravstvene skrbi u nekoj drugoj državi članici vratili troškovi. Također smo uključili i takozvanu vježbu mystery shopping temeljem e, unaprijed definiranih kriterija. To nam je omogućilo da pomnije proučimo dnevnu praksu u eh, državama članicama temeljem informacija koje su nam dali pacijenti. 2014. godine naručena je studija Eurobarometra nakon slične studije koja je provedena 2007. godine. Rezultati pokazuju da je razina svijesti e, europskih građana o tome da mogu zatražiti zdravstvenu skrb u nekoj drugoj zemlji još uvijek relativno niska. E, samo dva od deset ispitanih građana smatraju da su dobro informirani o pravima koja imaju u tom području. Samo E, mali broj njih svjestan je da postoji e, nacionalna kontaktna točka E, iako brojka naravno ovisi od države članice do države članice. 2013. godine e, komisija je naručila studiju koja je objavljena 2014. godine, a tiče se zapravo informiranja pacijenata u kontekstu direktive. Metodologija e, behavioralnog eksperimenta korištena je kako bi se utvrdilo koji se čimbenici izbora najčešće pojavljuju prilikom odluke pacijenta da zatraži zdravstvenu skrb u inozemstvu. E, rezultati su poslani državama članicama. Europski forum pacijenata pripremio je izvješće e, um, konferencija koje su se održale od prosinca 2013. do prosinca 2014. godine u Briselu, Ljubljani i Talinu. A isto tako te konferencije bavile su se tematikom provedbe ove direktive u 20 različitih država članica. To su dakle koraci koji su poduzeti prije pripreme izvješća. Samo nekoliko riječi o kontroli prenošenja direktive u zakonodavstvo. Komisija je sa državama članicama provjerila potpunost prenošenja te direktive. Protiv 26 država članica je slijedom dobivenih rezultata pokrenut postupak zbog kršenja EU propisa zato što prijenošenje direktive nije bilo potpuno ili nije bilo adekvatno. Svaka država članica ima nacionalnu kontaktnu točku, dakle ured koji pacijentima daje informacije i treba im pomoći riješiti pitanja koje se tiču kvalitete i sigurnosti. Također, sve države članice sudjeluju u koordinacijskom mehanizmu u procesu evaluacije e i healtha, dakle e-zdravstva. Sada postoji nekoliko pitanja koja treba riješiti. Prvo je kako je direktiva adekvatno prenesena. I to se pokazalo dosta teškim zato što postoji u 28 država članica 28 različitih zdravstvenih sustava. Možemo međutim vidjeti da postoji određene dvojbe vezano uz određene države članice. Primjerice, E, veliki, e, vrlo komplicirani sustav davanja prethodnog ovlaštenja koji može biti vrlo nezgodan za pacijenta. Također postoji dodatni administrativni zahtjevi. Osim toga, nedavna studija Eurobarometra jasno pokazuje da europski građani e, još uvijek imaju vrlo nisku razinu svijesti o tome da imaju pravo zatražiti zdravstvenu skrb izvan granica svoje zemlje. I to je nešto što se vidi i u praksi. Vrlo je važno osigurati odgovarajući e, prijenos direktiva u nacionalno zakonodavstvo. To je glavni izazov, pa će se i ove druge stvari polako rješavati. Komisija će u tom smislu u e, sljedećoj fazi poduzeti konkretne e, korake kako bi evropski pacijenti od toga imali koristi. Gospođa Grostete, vi ste željeli možda nešto dodati s obzirom na to da ste vi nositeljica pitanja. Pa da, ja sam zapravo željela reći nešto o e, europskoj referentnoj mreži. Naime, E, ove godine treba se do kraja ostvariti namjera da se imenuju referentni centri. Mene zanima što komisija može učiniti kako bi poboljšala kvalitetu informacija na razini europske mreže i kako bi u cijeloj priči sudjelovali e, kvalitetni stručni centri. Možemo vidjeti da je 2011. godine Europski centar za rijetke bolesti zapravo pripremio smjernice vezane uz rijetke bolesti u državama članicama i što je zapravo potrebno mene zanima u kojoj fazi su te preporuke. Eto, toliko što se tiče mojeg pitanja. Također ću govoriti umjesto gospodina Lea, koji je također želio postaviti određena pitanja. Pa kad mi ponovno budete dali riječ, ja ću govoriti u njegovo ime. Hvala, gospođa Šajor Peri. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, postavljam pitanje u ime Mary McGuinness. Prema studiji Eurobarometra iz 2015. godine samo 2% Evropljana europljana traže zdravstvenu skrb u inozemstvu. Nacionalne kontaktne točke ponekad imaju teškoća s davanjem informacija o tome kakva je prekogranična medicinska skrb moguća. Komisija je pripremila smjernice, ako se ne varam, je li to učinila i kada će zaživjeti, da bi te nacionalne kontaktne točke bolje funkcionirale i drugo pitanje kako komisija namjerava bolje informirati građane o njihovim pravima. Hvala. Voilà, donc effectivement, euh, il est important de bien comprendre la façon dont on organise notre débat. Euh, Evo, samo da vidimo kako ćemo organizirati raspravu. Dakle, sada govorimo o prvom pitanju. Dakle, vi ste sada spomenuli e, jednu temu kojom ćemo se baviti kasnije u sklopu nekog drugog pitanja. Dakle, mi se još uvijek bavimo prvim pitanjem. European Reference Networks. E, gospođa Rivazi, izvolite. Hvala. Ja bih slijedom pitanja koje je postavila gospođa Grostet postaviti jedno pitanje komisiji. Kada se govori o tim europskim referentnim centrima, spomenuti Europski referentni centar za rijetke bolesti, želim spomenuti Europski e, referentni centar vezan uz fagoterapiju. Ono kuplja čitav niz europskih e, stručnjaka. Ljudi koji žele E, dobiti odgovarajući tretman u ovom trenutku moraju odlaziti u Gruziju. Mene zanima jeste li spremni vi u komisiji primjerice otvarati europske referentne centre koji su vezani uz konkretnu terapiju. Ovo je fagoterapija, drugim riječima bakteriofagi se koriste u terapiji i to trenutačno nije dostupno europskim građanima osim ako ne putuju negdje drugdje. Ranije se naime govorilo o tome koliko je problematična rezistencija na antimikrobne lijekove, a ovo je jedna prilika alternative koja bi se mogla koristiti. Postoji li interes od strane komisije da se organiziraju takvi referentni centri? Hvala lijepo, gospodin Farija. Hvala. Ja sam također imao pitanje za komisiju. Može to biti i na kraju, ali mogu i odmah dati e, informacije o onome što me zanima. Dakle, važno je da europski građani dobiju pristup visokokvalitetnoj prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i da dobiju visoku razinu informacija. Komisija je rekla da već postoje određene poteškoće koje proizlaze iz e, nepotpunog prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo. Članak 8. stavak 5. te direktive naglašava da kada zdravstvena skrb ne može biti pružena na teritoriju države članice unutar e, zdravstveno medicinski opravdanih e, rokova a temeljem objektivne procjene e, anamneze i pacijentovoga zdravlja te stupnja pacijentove boli i to je ono na što želim staviti naglasak i tako dalje i tako dalje pacijent može zatražiti zdravstvenu skrb temeljem e, zahtjeva koji je podnio ili obnovljenog zahtjeva. Dakle, ovaj stupanj boli koju osjeća pacijent mora se uzeti u obzir kada se radi o davanju odobrenja za korištenje prekogranične zdravstvene skrbi. Ono što mene zanima jest na kome je u državama članicama da donese procjenu e, razine boli koju osjeća pacijent i zašto je to nešto što se do sada nije spominjalo u izvješću o provedbi direktive te hoćete li se tim pitanjem baviti u budućim izvješćima? Hvala. A sada bi komisija mogla odgovoriti na pitanje. Hvala lijepa. E, kao odgovor na pitanje gospođe Grostet i na pitanje gospodina Ferreira, Europska referentna mreža, mislim da je ona jedna od najvažnijih instrumenata suradnje između država članica i kliničkog centra izvrsnosti. Imamo mnogo takvih centara izvrsnosti u Europi i dobro pitanje je kako želimo da oni se na neki način ujedine, da surađuju. Proces je zapravo ovaj pristup od ozdo prema gore ili od gora prema dolje. Dakle, u ovom, eh, u ovom propisu pokušavamo osigurati da eh, svi liječnici koji žele uspostaviti takvu mrežu budu informirani, a s druge strane da države članice imaju pravo da budu uključene u proces donošenja odluka. Ono što smo učinili prethodnih godina kada smo pripremali ovaj novi e, model europske suradnje, prvo smo predložili model europske mreže koja je predložena 2012. i 2013. za javnu raspravu Imali smo oko 20 stručnih sastanaka gdje smo sa stručnjacima svih država članica raspravljali o tome kako to raditi. Imali smo i nekoliko važnih konferencija, posebno dvije važne konferencije. Jedna je bila u Broselu 2014. jedna u Lisabonu u Portugalu u listopadu 2015. godine. Dakle, preko 800 stručnjaka, uglavnom iz kliničkog E, područja, ali i organizacije pacijenata i drugi dionici su bili nazočni. Započeli smo komunikacijsku kampanju, mi smo e, u svibnju e, objavili ovo, ovaj centar u znanstvenim časopisima i na kraju smo imali i dobru e, web stranicu gdje smo pokušali imati interakciju sa zainteresiranim dionicima i e, ljudima iz e, liječničke profesije. Uspostavili smo u ožujku 2014. pravni okvir vezan za delegirane i provedbene akte da se vidi kako će biti organiziran taj sustav, a isto tako blisko surađujemo s državama članicama u referentnoj e, mreži koje su vrlo aktivne, sve države članice su tu prisutne. Isto tako radimo i u drugim važnim tijelima, a to je odbor u kojem pokušavamo isto tako pronaći najbolje mogućnost za ovu e, grupu e, pacijenata i da vidimo na koji način organizirati sustav. Sada dolazimo do trenutka kada ćemo započeti sa objavom natječaja. Svi instrumenti su pripremljeni i nadamo se da će e, natječaj biti objavljen u drugom, drugom tjednu ožujka. Onda ćemo vidjeti kako se može dobro organizirati ta mreža. U ovom trenutku je izuzetno važno da aktivno komuniciramo sa svim organizatorima mreže. Pokušavamo isto tako pomoći i na nacionalnoj razini e, predstavnike država članica i e, stručnjake da surađuju sa tim nacionalnim centrima mreže i nadam se da ćemo do kraja godine moći e, imenovati prve mreže i da, ćemo, e, i da će pacijenti moći ostvarivati svoja prava kroz ovaj europski sustav. Što se tiče konkretnog pitanja gospođe Ribasi, mi ne odlučujemo sada koji će centar biti e, uspostavljen i koja mreža. To je na liječnicima, na ravnateljima, na državama članicama da pokrenu taj proces. Pa ćemo vidjeti hoće li to uključivati konkretne terapije i centre koji se mogu specijalizirati onda na, za određeno područje, pa ćemo vidjeti hoće li biti uključena takva terapija. Što se tiče pitanja o definiciji e, e, kašnjenja, e, nezakonitog kašnjenja, u posljednjim trenucima pregovora, upravo ovdje u parlamentu, e, to je bilo važno pitanje. Rekli smo da moramo pažljivo pratiti e, kao komisija što se događa i složili smo se s državama članicama da će one slati podatke u tom području. U prvom izvješću nismo imali mnogo informacija jer smo objasnili da je sustav uspostavljen u mnogim državama članicama dosta kasno. A drugo, s obzirom da se to počelo sada ostvarivati, e, vidjet ćemo to jasnije u drugom izvješću. Dakle, vidjet ćemo koliko njih je bilo je moglo proći kroz taj sustav. Isto tako moramo jasno reći da postoji i jedna siva zona između ove direktive i e, uredbe. Dakle, e, može se koristiti i druga kada se radi o uvjetima za pacijente. Oni su u tim propusima bolje jer nije, nije uključena participacija niti ovaj, e, putni troškovi, a pacijenti žele koristiti bolji sustav, a mnoge države članice posebno kada se radi o informacijama za pacijente, kažu da je to još uvijek jedno područje gdje se pojavljuje mnogo pitanja zašto trebamo koristiti ovu direktivu kada možemo koristiti uredbu, odnosno primjenjivati uredbu koja je za mene kao pacijenta povoljnija. Ali nadamo se da u sljedećoj fazi ćemo moći se više približiti e, tim činjenicama. Isto tako u e, trenutku provjere prijenosa direktive, dakle objasnio sam da imamo 26 postupaka kako bismo bolje razumjeli koja su to prava i da se e, naravno riješe ti problemi u državama članicama. Puno hvala, sada možemo krenuti na ostala pitanja. Možemo raspravljati o pitanjima 2, 3 4 zajedno jer su one vezani. Pa pozivam komisiju da odgovori, a onda i kasnije možemo dati mogućnost da se e, reagira na pitanja. Izvolite komisija. I just went through, them. Okay. Prvo sam prošao kroz to. Ova pitanja vezana su za nacionalne kontaktne točke i kao što sam već rekao, razina informacije je još uvijek vrlo niska i zato kao komisija smo odlučili e, blisko surađivati s onim organizacijama koje su jako različite započet ću s pitanjem gospodina Peterleja na koji način možemo uskladiti te nacionalne kontaktne točke. Jednostavni odgovor je da to ne možemo učiniti zato što se one toliko razlikuju, zemlje se toliko razlikuju. U Velikoj Britaniji imamo četiri e, različite kontaktne točke. U nekim zemljama ima, one su pod krovom jedne organizacije, u drugoj zemlji su organizirane u jednu skupinu organizacija i zato je to već e, jedna od razlika. Ono što činimo, pokušavamo osigurati da postoji razmjena informacija između tih e, takozvanih novih e, stručnjaka i da oni mogu komunicirati jedni s drugima i razmijeniti ideje o tome kako mogu raditi na najbolji mogući način. Znam da su mnogi od njih vrlo kompetentni, da su to ljudi koji su voljni pomoći. Zadnji put sam se s njima sastao drugog prosinca, to je bila prilika da raspravimo o instrumentu suradnje. Recimo kako možemo uspostaviti sustav gdje se mogu razmjenjivati pitanja i odgovori, kako mogu izgraditi neku vrstu E, pojedinačnih povijesti kako mogu e, e, razminjivati pacijente iz jedne zemlje u drugu i tako dalje i kako povećati suradnju i pojačati suradnju. Isto tako pokušali smo analizirati način na koji rade i studija o kojoj sam prije govorio kada smo razvijali određeni program kada su pseudopacijenti zvali ili slali e-mail ili pokušavali dobiti informacije. Željeli smo dobro saznati kako točno funkcioniraju te kontaktne točke. Malo smo bili iznenađeni da neki od njih ne koriste e, te izvore informacije. Dakle, bilo bi dobro kada bi svi postavljali pitanja putem e-maila, međutim ne koriste svi digitalne tehnologije u Europi. Mi smo to vidjeli kao određeni primjer. Onda smo e, analizirali korištenje e, društvenih medija. Neki su mislili da ovaj instrument nije koristan zato što pojedini e, pacijenti žele individualne odgovore na njihove konkretne probleme i često žele znati nešto o vlastitim problemima i o sustavu u koji će morati ući ili iz kojeg će morati izaći. Što se tiče konkretnih e, pitanja vezanih za pitanje koje je postavio gospodin Pedičini, zašto Italija, koja je razina interakcija sa dionicima, mi smo to proučili, i taljanske talijanske kontaktne točke prema direktivi iz ožujka 2014. Italija se mora konzultirati sa pružateljima zdravstvenih usluga i osiguravajućim društvima. To je praksa i u mnogim državama članicama i ona se naravno primjenjuje i na Italiju posebno u ovom zakonodavnom tekstu. Dakle, to su glavna pitanja. Možemo li zaista povećati e, svijest i znanje ne samo pacijenata, nego i pružatelja zdravstvenih usluga i svih zainteresiranih strana? Puno hvala, dajem riječ autorima. Euh, euh, da, govorim u ime kolege Peterlea koji nije mogao doći danas poslijepodne. Naime, vi ste objasnili da zapravo nije moguće uskladiti nacionalne kontaktne točke. Rekli ste da pokušavate osigurati da uistinu postoji razmjena informacija, međutim upravo se o tome radi. Vrlo je važno da se razmjenjuju kvalitetne informacije, dakle da pacijent dobije kvalitetnu informaciju u svih 28 država članica. Ključna stvar onoga što želimo postići je upravo u tome ako već ne možemo uskladiti stvari, jer očito postoje velike razlike od jedne do druge države članice, možemo li se barem povrnuti da je kvaliteta informacija koje se pacijentima daju jednake kvalitete diljem e, EU? unije? Moram priznati da ja pomalo u to sumnjam, ali ipak bih voljela dobiti odgovor. Hvala. Hvala lijepa. Ne znam želi li gospodin Pedičini nešto pitati. Da, samo želim dodati jednu malu stvar. U stvari nisam dobro shvatio odgovor. Pa znam da postoji kontaktna točka, nacionalna kontaktna točka u Italiji, međutim pitam se je li komisija provjerila, je li ona funkcionira, jer nama se čini da ne postoji ni jedan aktivni centar za građane, nemamo ni broj telefona, ni mail, niti e, portal. E, Ministarstvo zdravlja e, Italije nije uključio nikakve građane u, ovaj, u ovu kontaktnu točku, nacionalnu kontaktnu točku, a vi znate da se to e, izrijekom spominje u direktivi. Thank you very much. Hvala lijepa. Ne znam je li ostali članovi žele postaviti neko pitanje? Ne? Znači da, da možemo vratiti riječ komisiji da nam da odgovore. Možda ću započeti s odgovorom gospodinom Pediciniju. Da, Italija je bila uključena u ovu vježbu pseudopacijenata kada su oni zvali različite kontaktne točke. Mi smo nasumično to odabrali u studiji i dan je odgovor. Dakle, mi ne objavljujemo to zemlju po zemlju jer smo rekli da ćemo e, te studije biti općenite. Međutim, Italiju smo obavijestili o, e, o tome. E, u Italiji, ne samo Italija, nego imamo i druge države članice aha, koje su kontaktirali telefonom. Isto tako imamo interakciju s njima, znamo da postoje, Dakle, to je moj odgovor, ako e, smijem tako reći. Što se tiče pitanja gospođe Grostet, da, to je stvarno otvoreno pitanje. Što mi to radimo u toj unakrsnoj provjeri? Mi pokušavamo e, naći primjere iz različitih nacionalnih kontaktnih točka točaka. Možda mogu uputiti na izlaganje Njemačke, na koji način oni informiraju o kvaliteti institucije, o sigurnosti pacijenata. To je jako dobro razvijeno. Međutim, postoji pitanje koliko imate iskustva, koliko imate pristupa znanju e, pružatelja zdravstvenih usluga. u stvari koliko možete uložiti u razvoj takvih nacionalnih kontaktnih točaka. Važno je da se ulaže u to, jer broj pacijenata koji traže takvu vrstu liječenja može se povećati, međutim u nekim zemljama objašnjavaju da nacionalne kontaktne točke nekada rade kao posljednji izlaz kada kažu pacijentima ostanite ovdje možete dobiti dobru uslugu u vlastitoj zemlji često pacijenti to ne znaju pa idu u nacionalne kontaktne točke i tamo mogu dobiti tu informaciju danski sustav koristi takvu vrstu upućivanja E, imaju e, ljude koji mogu e, pomoći pacijentima i dati im savjete. Dakle, moramo osigurati da članice dijele znanje, jer te institucije su relativno nove, nemaju više od dvije godine i još uvijek trebaju učiti na koji način najbolje raditi, koji sustav primijeniti. I možda posljednja stvar, isto tako mi pomažemo u sustavu IMI, to je sustav unutarnjeg tržišta koji pomaže u razmjeni povjerljivih informacija između kontaktnih točaka. Recimo kada se radi o informacijama o pojedinom pacijentu mogu koristiti taj sustav jer onda mogu sigurno razmjenjivati podatke, a isto tako i specijalizirane podatke.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 to je opet bilo jedno od ključnih pitanja u našem raspravi kada se raspravljalo o direktivi. Prvi odgovor će biti da da smjernice država članica ne planiramo razvijati ili izrađivati. Odlučili smo da provedemo studiju na temelju revizije i e, na temelju e, medicinske infrastrukture i opreme i te studije će se onda e, nakon savjetovanja sa državama članicama će se objaviti krajem svibnja ove godine. Vidjet ćemo popis to, toga kako definiramo takve usluge i infrastrukturu i onda možemo vidjeti na koji način države članice to provode u praksi. Ima više načina kako se to može činiti. Dakle, govorilo se i o razini troška. koja će omogućiti E, takve usluge, e, da one ne budu, e, da budu skupe, da ne budu preskupe usluge, međutim na kraju ćemo dati slobodu državama članicama da to odluče i biti će vrlo zanimljivo vidjeti rezultate te studije. To smo obećali. To je bilo peto pitanje. Thank you very much. Miss Grostete. Euh. Grostet, da, ponovno se javljam za riječ u ime kolege Peterleja, ali u potpunosti se slažem i s pitanjem koje on postavlja. Vodile su se brojne rasprave o prethodnim odobrenjima koja su potrebna za posebnu skrb. Mučila nas je jedna stvar tom prilikom. Naime, države članice e, bi se e, mogle često skrivati iza potrebe izdavanja prethodnih odobrenja ili možda ne. I nama se čini da je zapravo takav pristup nešto što slabi pristup direktive. Moj kolega Petrle bi želio znati sljedeće. Vi, komisija, namjeravate li državama članicama dati kakve smjernice koje bi na neki način razjasnile e, tu povezanost prethodnog odobrenja sa posebnom skrbi kako bismo bili sigurni da zahtjevi za prethodno odobrenje uistinu budu opravdani. Thank you. I don't know if uh, question Hvala. Da li ima još pitanja vezanog za ovu točku? Ne. Dodajem riječ komisiji. Kao što sam rekao, ovo prethodno odobrenje je od ključnog značaja. U posljednjem trijalogu e, smo o tome razgovarali i kada smo o tome razgovarali i provjerili to s državama članici, članicama, radi se i o pitanju prikupljanja podataka. To je isto tako u našem planu za prikupljanje podataka i razlog za prethodno odobrenje, uključujući i E, skupa liječenja jesu e, problem. I kada dobijemo te podatke i vidimo veličinu problema, vidimo da se to razlikuje u različitim državama članicama, onda vidimo da kao sljedeći korak moramo vidjeti kako naći zajednički nazivnik. Međutim, u ovoj fazi moramo prije završiti ovu studiju i vidjeti kako stručnjaci definiraju skupo liječenje u Europi. A nakon toga bismo e, željeli to usporediti sa brojem prethodnih odobrenja kada se radi o e, uputnicama i troškom liječenja, pa moramo vidjeti što ćemo učiniti nakon toga. Hvala. Sada možemo preći na sljedeće točko. na sljedeće pitanje. Pitanje broj... Eh, dakle, pitanje broj četiri, svijest pacijenta i riječ dajem komisiji. Dakle, dakle ovo je pitanje mm, što namjeravamo učiniti, već kao što sam već rekao u uvodnom izlaganju mi smo finalizirali dakle, cijeli niz e, konferencija u okviru Europskog foruma 2015. do 2016. Kada je riječ o organizacijama pacijenata zemljama članicama, oni su to raspravljali o tom pitanju, ali također i pružitelji zdravstvenih usluga i cijeli niz drugih zainteresiranih stranaka koji su bili pozvani na tu e, konferenciju koja se održala na četiri različita mjesta diljem Europe. Također imali sam, e, organizirali smo letke na svim jezicima, e, službenim jezicima Europske unije, te također i snimljene video koji je, se može pogledati na web stranici. smo dali podršku i nevladinim organizacijama koje su um, htjeli pomoći nizom dodatnih aktivnosti aktivnosti. Nastavljamo raditi sa nacionalnim kontaktnim točkama kako bismo osigurali, kao što sam već rekao, da nacionalne kontaktne točke rade bolje i učinkovite. E, također smo pokušali uvesti chat e, na Facebooku, dakle forum na našoj web stranici i ponovno bilo je vrlo zanimljivo i uistinu puno toga smo naučili iz eh, toga, ali nacionalne kontaktne točke smatraju da to nije prava, pravi instrument pravatora koji trebamo koristiti. Mislim da <clears throat> po tom pitanju ponovno trebamo djelovati zajedno. Hvala. Ponovno, uh, gospođa Kostet. Pa, Hvala. Ponovno se javljam za riječ zato što je to ponovno pitanje zanima, koje zanima moj kolegu a Naime, on je zabrinut. Zato što ima osjećaj da usprkos svim nastojanjima koja zapravo čini komisija i usprkos svim instrumentima, e, dakle da su pacijenti još uvijek slabo informirani. I zanima ga sljedeće. hoćete li organizirati stvarnu komunikacijsku kampanju koja će biti usmjerena ne samo na pacijente nego na sve građane Europske unije kako bi oni znali da ta prava postoje. E, naime, čak i kad e, naiđu na potrebu da ih koriste, ne znaju da mogu. Hoćete li organizirati takvu kampanju i hoće li ta kampanja moći biti što je opsežnija, obuhvatnija moguće kako bi se zaista uključilo sve građane zato što i neki od njih koji to još nisu jednog jednoga dana mogu postati pacijenti. E, u svakom slučaju može se dogoditi da to budu i e, ljudi koji će primjerice biti veterani i slično i onda ih to dvostruko pogađa. Hvala. Ima li pitanja za komisiju? Ako nema, onda riječ dajem ponovno komisiji. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, ovo je zaista dobro pitanje. Kako to možemo učiniti bolje? To je pitanje koje ja sama sebe postavljam. E, studija, provedena je studija e, Eurobarometra i e, to je nešto se kada je riječ o pitanju broj 11. Dakle, znanje o samom sustavu i znanje o pravima u okviru europskog sustava. Evo, možda ću uzeti Francusku kao primjer. U Francuskoj znanje dakle, francuskih eh, pacijenata, eh, dakle, 68% ispitanika je reklo da znaju nešto o tome. U drugoj zemlji imali smo 15%. Možemo uzeti primjer moje zemlje, Poljske. Tu primjerice, kad, dakle, ponovno govorimo o studiji Eurobarometra. Dakle, u Poljskoj 44% kaže da poznaju poljski sustav, a 14% da znaju za prava kada je riječ o za svoja prava u prekograničnom pruženju zdravstvene skrbi. Dakle, tu Dakle, imam dakle, pojedine zemlje, velike zemlje, to bio veliki niz e, pitanja svoj e, potencijalnih e, pacijenata. U drugim zemljama zapravo tu uopće nema pitanja. Sada kako tu pronaći kompromisno rješenje, dakle, jer zemlje članice za te koje trebaju pružati informacije o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. E, dakle, možemo mi to provoditi na, na, europskoj razini, no potrebno je i na nacionalnoj razini i napraviti možda jednu veliku e, kampanju diljem Europske unije. Ja još uvijek e, smatram da je da pacijenti često jako malo znaju i o nacionalnim sustavima zdravstvene skrbi. A 12 posto, dakle, mm, ako jedna zemlja kaže 24%, kaže da zna, ima informacije o ili znaju, upoznati su sa nacionalnim sustavom, samo polovica njih 12% je upoznato i o pravima pacijenata u prekograničenoj zdravstvenoj skrbi. Zašto mi se čini, a mislim da je to bilo i pitanje kolege Peterleja, da velika informacijska kampanja za europske građane zaista jeste nešto važno, a istovremeno neke države članice to uopće ne žele. Naime, one ne žele da ta direktiva 24 2011. vezana uz preko zdravstvenu skrb se primjenjuje E, znamo koje su te države članice. Želimo i trebamo pobijediti taj otpor i vrlo je važno da se daju informacije ne radi se samo o pacijentima, već o europskim građanima. Oni moraju znati da postoji direktiva o pružanju prekogranične zdravstvene skrbi koja im omogućuje da u nekoj drugoj državi članici iskoriste priliku za pristup posebnoj skrbi. To može biti iz čitavog eh, niza razloga. Interesi su pomno objašnjeni u tekstu. Ali mislim da zapravo treba ići u ovom slučaju gdje su države članice nevoljke protiv volje države članica. Gospođa Šaldemos. Hvala. E, pitanje vezano za osvješćenost samih pacijenata. Mislim da je naravno e, teško ako europski građani nisu upoznati sa pravima e, vezano za zdravstvenu skrb u vlastitoj zemlji, kako će biti upoznati sa pravima u Europskoj uniji. No, <clears throat> kako odnosno koja razina znanja je potrebna kako bismo mogli reći da je direktiva implementirana. Mislim da moramo imati dva koraka. Kao prvo, Pacijenti moraju biti svjesni toga da imaju pravo na prekograničnu zdravstvenu skrb, a ako su zainteresirani, onda moraju imati mogućnost da dobiju informacije primjerice o popisima čekanja i slično. Sve onome na čemu će se temeljiti njihova odluka, žele li uzeti, eh, iskoristiti pravo na prekograničnu zdravstvenu eh, skrb. To je ono što nam je potrebno da bi ovo funkcioniralo dobro, no trenutačno, trenutačno eh, uzmemo li ono način na koji se trenutačno primjenjuje, koliko će nam dugo još trebati da u potpunosti e, provedemo ovu direktivu na nacionalnoj razini. Hvala, komisija. Da, da, mislim da je ovo vrlo dobro pitanje. Pitanje je koliko, e, koji stupanja osvješljenosti je potreban kako bismo mogli mjeriti potpunu, izmjeriti potpunu provedenost ove direktive. Mm, dakle, mislim da je to vrlo važno kada mjerimo može li se ova direktiva i koliko mjeri se može e, provesti. Ja sam međutim optimist, inače, ali i u ovom slučaju. E sad kad bi ljudi počeli koristiti ova prava, kada je bilo više korisnika ovih prava, kao drugo, kada bi mediji bili zainteresirani da se pozabave ovom temom, e, primjerice, u Sloveniji je se vodila velika rasprava o ovim pravima i ovdje imamo dakle u, u Sloveniji veliki postotak ispitanika je upoznat sa pravima u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. E sada, <clears throat> Pitanje je što zapravo želimo da oni znaju, e, da znaju samo za europski e, sustav ili ako su upoznati sa nacionalnim sustavom će biti upoznati sa europskim sustavom. Dakle, tu postoje različiti ciljevi, različiti elementi koje smo pokušali mjeriti manje zemlje, u manjim zemljama e, stanovnici su vjerojatno bolje informirani i mm, veća je vjerojatnost da koriste prekograničnu zdravstvenu skrb. E, dakle, ovdje imamo primjerice da je 51% upusnata s nacionalnim sustavom i 39 koristi e, usluge prekogranične zdravstvene skrbi. Dakle, tu je ova razlika u znanju dosta mala, no mislim da je ovo zapravo dobar način uspostavljanja ciljeva, na, pogledati na koji način možemo ovo još više promovirati, kako možemo inicirati rasprave na ovu temu u pojedinim zemljama. Mm, da vidimo na koji način se to provodi, li se na pravi način ili ne. No mislim da je za sve nas vrlo važno da se građane informira o pravima ja znam da zapravo da one s kojima ja surađujem nikako ne blokiraju informacije, nego da ih šire i pa- potencijalni Hvala. A sada možemo preći na sljedeće pitanje. Dakle, pitanje broj sedam. A ovo pitanje, dakle, molim također komisiju da kaže nekoliko riječi i na ovu temu. Dakle, pitanje kršenja da, to je pitanje koje je vrlo važno. Rekla sam već u uvodnom izlaganju. Taj postupak smo počeli sa 26 zemalja članica. To ne znači e, da ćemo, mm, dakle, kod, e, ćemo se naći sa svih 26 zemalja pred sudom. Imamo konstruktivni dijalog. E, moramo postaviti pitanje na koji način razumijemo zakonodavne odredbe, njihovu provedbu i prenošenju nacionalnog zakonodavstva. To se mora također razgovarati i o tome na koji način se, e, se može prenijeti u nacionalni sustav kako to funkcionira u praksi. Dakle, je pitanje na koji način je direktiva prenesena u nacionalno zakonodavstvo i u tom dijalogu je to zapravo ključno pitanje. Primjerice, e, što e, želite Evo, da ću vam zapravo primjer, možemo ići zemlju po zemlju, jer svaka zemlja ima nešto drugačiji paket. Neke zemlje kažu da imaju um, vrlo sežan sustav prethodnog odobrenja, ne to žele bolje razumjeti. Naravno, imaju pravo to učiniti, no uh, to je način kako se može i blokirati pristup pacijentima uh, uslugama preko zdravstvene skrbi potom e, korištenje nižih tarifa, e, tarifa e, financiranja. Međutim, u nacionalnim sustavima, tu smo uvodimo dijalog i tu postoje različite različite povijesti razvoja zdravstvenog sustava i javni zdravstveni sustav, e, privatizirani privatni sustav osiguranja, dakle različite oblike i tu moramo vidjeti dakle, koliko je administrativno opterećenja koje je administrativno vrlo e, veliko, zapravo nikada nećemo doći do kraja, e, dakle, jer pitanje je često nemate savjetnika oko sebe koji vas mogu posavjetovati i tako dalje. Potom e, također htjeli samo provjeriti na koji način E, zapravo to u praksi funkcionira, koje su druge institucije e, uključene, dakle, kroz na koji način pacijent može pristupiti e, sustavu kroz koje institucije. Hvala. Da, objašnjenja koje smo dobili vrlo su zanimljiva. Naravno, jako dobro razumijemo još uvijek govorim, moram reći u ime kolege Peterla. Dakle, jako dobro razumijemo da zaista postoji e, ta zabrinutost da se adekvatno kontrolira prenošenje direktive u 28 država članica. Međutim, ne radi se samo o prenošenju, radi se također o provedbi te direktive kad se ona jednom prenese u nacionalno zakonodavstvo i to o odgovarajućoj provedbi. Moj kolega Petrle želio bi znati sljedeće u slučajevima u kojima će se prava pacijenta jasno kršiti ili u slučajevima u kojima ćemo zaista vidjeti nepotrebne prepreke koje države članice postavljaju pred pacijente, hoće li postojati postupak zbog e, nečinjenja E, protiv države članice koja ne ispuni odredbe koje treba ispuniti. Jer ne radi se dakle samo o kvaliteti prenošenja teksta direktive. Svi znamo da to za sobom povlači čitav niz pitanja, ali radi se zapravo i o adekvatnoj kvalitetnoj provedbi, jer će trebati djelovati nakon toga, nakon e, prenošenja. Hoćete li vi staviti na raspolaganje neke instrumente da se nadzire provedba i hoće li na raspolaganju biti neki instrumenti koji se mogu korisniti ako se zaista vidi da su prava pacijenata prekršena? Hvala. Ima li još pitanja? Ako nema pitanja, onda riječ dajem komisiji. Mm, Dakle, ova provjera potpunosti je mm, zaključena, sve zemlje su to napravile i naravno sada možemo reći da Europska komisija, mi imamo cijeli niz instrumenta koje možemo koristiti ako je to potrebno. No, ova direktiva, kao što znamo, je vrlo složena, jer ovdje je riječ od 20 nešto različitih sustava i zemlje članice naravno žele razumjeti na koji način trebaju to preniti. Ne smijemo zaboraviti da pacijenti imaju pravo obratiti se sudu. Naravno, u pregovorima smo također raspravili da je najgori e, scenarij da ovo e, završi ponovno pred sudom, jer e, ova direktiva je proizašla iz niza e, dakle, sudskih slučajeva koje smo prethodno imali. Dakle, im znamo to i imamo građane koji, su zabradili sude i rekli zašto naša zemlja, zemlja to nije prenijelo nacionalno zakonodavstvo. Da. No ja se nadam da u ovom trenutku vidjet ćemo sada koje će nam vremena trebati, koliko dugo će to trajati, no nadam se da smo sada u istinu e, u postupku razumijevanja, objašnjavanja jednim drugima potrebnih je pitanja i svega onoga što je potrebno. Thank you very much. We can go to the next Može. Evo sad možemo preći na sljedeće pitanje. Pitanje broj 8. sigurnost podataka i sigurnost zaštita podataka. Riječ dajem komisiji. Da, evo, Dakle, sada govorimo o razmjeni podataka, povjerljivosti podataka pacijenata. Da mi smo u potpunosti dakle, uključili sve elemente zaštite podataka u direktivi i također buduća direktiva će se također pokrivati i područje zdravstva. E, također imamo i mi sustav koji omogućava razmjenu informacija o e, pacijentima iz nacionalnih međunacionalnih kontaktih točaka i ta razna informacija pone prije služe tome da pacijenti također i ostvare svoja prava. Mi nastavljamo raditi na tome i sada pripremamo novu internetsku platformu koristeći sredstva iz eh, instrumenta za povezivanje Europe. Nadamo se da ćemo omogućiti elektroničku eh, razmjenu eh, uputnica i povijesti bolesti. Dakle, u buduće imat ćemo dodatne IT sustave kako, koji će stajati na raspolaganju i pacijentima i pružateljima zdravstvenih usluga. Hvala. Hvala. Gospođa Katenbach, želite li se javiti za riječ? Ne. Ima li drugih javljanja za riječ? Ako se nitko ne javlja za riječ, onda možemo preći na sljedeće pitanje. Pitanje je broj 9, buduće mjere. E, riječ dajem komisiji, izvolite. Dakle, govorimo o praksi vezano uz prekograničnu suradnju. Mislim da kao prvo trebamo definirati kako uopće shvaćamo prekograničnu suradnju. Prekogranična suradnja može biti između dvije regije koje surađuju. Primjerice između Španjolske i Francuske preko Pireneja, Ardeni između Belgije i Luksemburga, Njemačka i Poljska ili, na primjer, sporazum o suradnji između Kana i Kalea i slično. Uglavnom, vrlo često se događa da surađuju susjedne regije. E, tu su i primjeri međuregijske suradnje. Primjerice, dvije regije koje nisu zemljopisno povezane u dvije države članice mogu potpisati nekakvu vrstu dogovora o suradnji. Primjerice Škotska i Južna Španjolska tu možemo vidjeti tu suradnju na daljinu. Naravno, to možemo nazvati i transnacionalnom suradnju e, ili suradnju makroregija. Primjerice, Slovenija, Italija, Španjolska, Hrvatska i Grčka iz e, sredozemnog e, područja surađuju sa zemljama iz Alpske regije putem podunavske suradnje. Dakle, mi podržavamo takve vrste suradnje i nastojimo pomoći uz pomoć izvučenih pouka. Također nastojimo na neki način napraviti pregled, kartu e, te suradnje za potrebe interega, korištenja strukturnih fondova i regionalnih fondova koji se koriste u svrhu poticanja takve suradnje. Smatramo da je takva suradnja itekako moguća kada postoji na neki način volja lokalnih vlasti i blagoslov središnjih vlasti. Bez ta dva čimbenika takva vrsta suradnje je vrlo teška, teško ju je postići. Također smo upitali naš e, odbor stručnjaka da pripremi mišljenje koje bi sadržavalo nekakve elemente nužne za uspješnu suradnju i oni su e, prošle godine objavili izvješće gdje među ostalim ističu i glavne prepreke koje se mogu javiti u ovakvoj vrsti suradnje. To je dobar način dobivanja pristupa, dobar način uštede, dobar način situacije u kojoj ne trebate dodatnu infrastrukturu, već zapravo ste inovativni i koristite ono što je na raspolaganju. Direktiva to dozvoljava. Hvala. Gospođa Kadenbach e, možda želi postaviti još neko pitanje? Ne? U redu, hvala vam. Komisija je bila vrlo jasna u svojem izlaganju. Prelazimo na deseto pitanje, procjena postojećih sustava. Ponovno dajem riječ komisiji. Vi kao zastupnici mogli ste vidjeti pisma povjerenika. Od njega se zapravo tražilo da napravi jedan pregled sadašnjih rezultata sustava. Nastojali smo zapravo raditi na sustavu s pomoć stručnjaka iz država članica. Prvo područje kojim smo se zajednički bavili ticalo se kvalitete pružene zdravstvene skrbi te pokazateljima u zdravstvenim sustavima vezanima uz kvalitetu. Upravo smo finalizirali izvješće koje je predstavljeno visokim dužnostima e, država članica početkom veljače ovdje u Briselu. Nadamo se da ćemo u sljedećih mjesec dana izvješće objaviti. Mislim da je to bilo vrlo zanimljivo, zato što je među ostalim i pokazalo koliko je teško uspoređivati i mjeriti stvari koje su teško mjerljive. Međutim, kao što znate, nastojimo tješnje surađivati sa OECD-om i observatorijem zdravstvenih politika ovdje u Briselu kako bismo dobili te informacije. Već sam spomenuo da smo imali i panel stručnjaka, od njih smo također tražili da definiraju pitanja koja se tiču pristupu zdravstvenoj skrbi, zato što se veliki broj poteškoća kada se radi o pristupu zdravstvenoj skrbi zapravo skriva u historijatu zdravstvenog sustava pojedine države članice. Stručnjaci su uistinu dali veliki doprinos, provedena je javna rasprava i u ovome domu također smo na jednom od sastanaka razgovarali o ovoj temi. Na kraju, pokušali smo kao neku vrstu okvira za evaluaciju našega rada iskoristiti komunikaciju Europske komisije objavljenu u travnju 2014. godine, gdje smo zapravo govorili o efikasnom, dostupnom i otpornom zdravstvenom sustavu. Dakle, imamo ta dva tri stupa prema, na kojima počiva zdravstveni sustav. I e, pokušali smo zapravo dati adekvatne dokaze kako bismo mogli dati odgovore na vaša pitanja, međutim radi se o vrlo složenom pitanju. Hvala lijepa, imali pitanja od članova? Prelazimo na sljedeće pitanje, centri izvrsnosti, gospodin Pedicini. Da, Ponovno jedno zanimljivo pitanje. Već sam govorio o europskim referentnim centrama, odnosno europskoj mreži referentnih centara što bi zapravo trebalo predstavljati odgovor na potrebu za europskom suradnjom. Kada govorite o centru izvrsnosti, izvrsnost je zapravo jedan od koncepata koji se koristi ne samo u znanosti, u istraživanju, već isto tako i u kliničkoj praksi i znamo to na primjeru velikog broja država članica. Mi zapravo želimo sve centre za izvrsnost, sve one koji imaju najbolje rezultate u Europi da se okupe pod kapom ove direktive i to je zapravo sljedeći korak. Naime, nije dovoljno samo biti izvrstan, važno je biti i suradnički raspoložen. I ja se stoga nadam da ćemo uspjeti dobiti takvu vrstu suradnje. To je vrlo važno. Naime, na taj način pacijenti će dobiti pristup centrima izvrsnosti u Italiji, ali e, primjerice kroz mrežu sa britanskim, poljskim ili francuskim centrima, znači da se ne radi samo o izvrsnosti, već o kumuliranom znanju svih e, pet, odnosno osam centara koliko ih treba e, za e, povezanost. Dakle, trebamo imati zapravo najmanje deset centara iz osam država članica da bi ideja zaživjela. To je vrlo važno, posebice e, iz talijanskog konteksta. Italija je vrlo aktivna u tom smislu. Oni su uspostavili u talijanskom sustavu koji je podijeljen na regije gdje se nalaze važni akteri po regijama, sustav koji omogućuje da ti centri iz regija sudjeluju u ovom projektu i mi se nadamo da će veliki broj italijanskih centara sudjelovati no kao što sam ranije rekao to je pristup koji zapravo ide od ozgo prema dolje ali opet i od ozdo prema gore Hvala. Ima li još kakvih pitanja za komisiju temeljem ovog pitanja gospodina Pedičinija? Ako nema, predlažem da prijeđemo na sljedeće točke. Mislim da možemo sljedeće dvije točke e, zajednički obraditi i odmah dajem riječ komisiji. Dakle, prvo pitanje povezano je sa provedbom direktive i preprekama kretanju pacijenata. Mislim da smo o tome već govorili i mislim da je već iz ranijih odgovora jasno da je razina svijesti pacijenata ipak u porastu. Kao što je slučaj sa pravima potrošača, tako je i slučaj s pravima pacijenata. Da biste koristili svoje prava, morate prvo znati koja su to prava. Dakle, to je prvi korak. Drugi korak je naravno da se pogleda u suradnji sa državama članicama prilikom provjere sukladnosti koje su prepreke tom kretanju. Mislim da se zapravo radi o identičnom odgovoru poput onih koje sam dao na pitanja koja su prethodno postavljena. Što se pak tiče e, drugog pitanja koji se tiče e, same pristupne strukture. Način na koji zapravo ova struktura funkcionira u različitim e, državama e, vjerojatno će ostati i takva. Dakle, ako trebate uputnicu za pristup, e, na primjer, skupljoj zdravstvenoj skrbi u zemlji u kojoj živite, situacija će se nastaviti. Naravno, kriteriji se ne bi smjeli razlikovati. Jedno od područja koje želimo dodatno analizirati je jesu li prilikom prenošenja direktive države članice proširile raspon kriterija koje mora ispuniti pacijent koji želi pristupiti zdravstvenoj skrbi u inozemstvu. Dakle, treba se vidjeti nisu li dodane nekakve dodatne stavke koje pacijent mora ispuniti, a da bi e, imao pravo e, zatražiti zdravstvenu skrb izvan svoje zemlje. Moglo bi se dogoditi, kao što sam već ranije objasnio, da stvari ne funkcioniraju na način kako mi to želimo i mi ćemo naravno na to reagirati e, postupcima za kršenje propisa, ali kao što sam rekao sve se to svodi na konstruktivni dijalog s državama članicama. Gospođa Šaldemoze, izvolite. Hvala lijepa. Činjenica je da smo već mnogo govorili o razini svijesti pacijenata. No, postavila bih jedno općenito pitanje. Razina svijesti pacijenata je jedna stvar, ali znamo da još uvijek postoje države članice u kojima je zaista teško u potpunosti prenijeti direktivu i postoje prepreke. Jeste li primijetili bilo kakav e, ustaljeni obrazac kada se radi o preprekama e, na koje nailazite? Primjerice, jesu li države u kojima porezni obveznici e, sa visokim postotkom sudjeluju sufinanciraju zdravstvenog sustava je li u takvim državama teže prenijeti direktivu ili ne ili postoji li nekakav drugačiji obrazac primjerice imate države članice koje stvari čine potpuno drugačije od onih drugih je li tu teže ako da koji su to primjeri imam još jedno pitanje kada mislite da ćemo imati zaista potpuno operativni sustav e, za e, poštovanje prava pacijenata u inozemstvu. Je li to za pet godina, za deset godina? Kada mislite da ćemo uistinu imati prilike vidjeti da sustav funkcionira onako kako treba? Ne znam imamo li još kakvih pitanja za komisiju? Ne? Izvolite. Ja ću ponovno spomenuti studiju Eurobarometra. Oko 30% intervjuiranih pacijenata i obitelji reklo je da mi bismo željeli razmisliti eventualni pristup zdravstvenoj skrbi u inozemstvu. 30% Evropljana je to reklo. Mi mislimo da se radi o relativno visokoj brojci. Naravno, mi ne znamo žele li oni to učiniti zato što kod kuća nemaju adekvatnu zdravstvenu skrbi ili vide to kao eventualno nekakvu priliku za nešto drugo, zato što recimo e, znamo iz drugih potrošačkih studija da pacijenti općenito žele da ih se liječi što je bliže kući moguće. U svakom slučaju ako zaista postoje potrebe e, za time da pacijenti odlaze po medicinsku skrb e, izvan zemlje, želimo situaciju u kojoj je to moguće. Drugo pitanje je sljedeće. Ako odemo u inozemstvo, e, s kakvim ću se sustavom susresti? Može li mi se usluga pružiti na mojem jeziku? Naime, ako govorite jezik neki veliki europski jezik kojim se ljudi učestalije služe, onda možete lakše zaobići takvu situaciju. No, znamo već da postoje centri koji su zapravo um, specijalizirani za više jezične pacijente. Posebice kada se primjerice radi o um, fakultativnim eh, kiruškim zahvatima i eh, kada se radi o centrima koji su usmjereni na pacijente iz inozemstva. Također znamo da su neke države članice počele tražiti prijevod eh, anamneze pacijenta. Anamneza se može sastojati od jedne, dvije stranice, ali isto tako i od 30, 40, ponekad stotinjak stranica i zamislite koliko bi zapravo stručan prijevod takvoga teksta mogao koštati. To je vrlo skupo. Upravo zato želimo provjeriti takvu praksu. Također mm, se pojavljuje jedan novi fenomen, E, imamo neku vrstu strukturne promjene, takozvanih brokera koji pokušavaju poput nekih posrednika e, bolje e, predstaviti što zapravo gospodarski subjekti žele. Još jedan problem poteškoće je da i sami građani, odnosno javno mnjenje, ne pravi razliku između zdravstvenog turizma i ove direktive. Primjerice vrlo često imate konferencije u Europi gdje ljudi žele govoriti o zdravstvenom turizmu i o čitavom nizu dodatnih usluga koje se vrte oko pružanja primarne zdravstvene skrbi. A to su naravno područja u kojima eh, je eh, razina investicija eh, vrlo niska zato što usluga već postoji, primjerice kada se radi o e, zubarskim uslugama ili kada se radi o plastičnoj kirurgiji, ali s druge strane, iako su troškovi minimalni možda za pružatelja usluge, e, posljedice mogu biti drugačije. Dakle, čitavi niz tema e, koje dodaju složenost, na složenosti provedbi ove direktive. Vaše pitanje o tome koliko će trajati uspostava potpuno operativnog sustava, pa ja mislim da to visi o svima nama. Činimo sve što je u našoj moći kako bi ova direktiva funkcionirala, kako bi države članice provele direktivu kako to žele, ali poštujući naš okvir. Pružatelji zdravstvenih usluga, stručnjaci i sami pacijenti e, trebaju dati svoj doprinos kako bi se situacija što bolje organizirala. Hvala. Mislim da možemo zaključiti ovaj dio rasprave. Želim zahvaliti, zaista zahvaliti komisiji na vrlo korisnim odgovorima koje smo danas dobili. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o virusu Zika, odnosno pojavi virusa Zika. Evo pljesak za komisiju. E, ovdje dakle imamo pod ovom točkom dnevnog reda prijedlog za rezoluciju i e, najprije dajemo riječ gospođi Šerija Berik koja je supokroviteljica. Evo ga, e, dragi predsjedniče, moramo osigurati da se zaustavi virus Zika prije nego što nam izmakne iz ruku. Ne smijemo dopustiti da ih e, komarci šire u, na jugu Europe i da se to onda opet iz osoba prenese na e, komarce. To bi bila tragedija za mnoge mlade obitelji. Željeli bismo više istraživanja, više preventivnih mjera. Deset milijuna koje su predviđeni su zapravo prvi e, skromni korak da učinimo nešto više jer trebamo dobiti cijepivo. Cijepivo je jedini način da osiguramo da virus e, bude e, potpuno iskorijenjen. To su rekli najveći stručnjaci. Prva e, mjera za e, prevenciju je da zamolimo žene koje su trudne ili mogu biti trudne da razmisle dva puta prije nego što putuju u zemlje gdje je izbio virus Zika. Moramo isto tako pratiti širenje ovih e, komaraca koje šire virus u Europi i želimo znati od Europske komisije što namjerava učiniti kako bi izbjegli e, rasprostranjenost ovoga virusa i kako bi e, suzbili i e, sredstva kojima idu te ti komarci, a isto tako moramo razmisliti o isušivanju bara gdje se nalaze ti komarci kako bismo spriječili mikrocefaliju koja je prava drama. Trebamo pomoći ženama u e, pogođenim zonama i spriječiti da se taj virus proširi u Europsku uniju i da i ovdje imamo takve drame. E, trebamo potporu. Drago nam je da je naše e, usmeno pitanje bilo podržano od svih klubova zastupnika u parlamentu. To će osigurati jasnoću i nadamo se da će se kolege moći usredotočiti upravo na tu temu, jer je ta tema vrlo važna. pet milijuna žena koje svake e, godine rode dijete u Europi, to je u njihovom interesu. Hvala. Hvala lijepa. E, sada gospodin Goethe. Hvala gospodine predsjedavatelju. Mislim da je ovaj prijedlog je dobra osnova za razgovor o ovoj temi. Mi smo to proslijedili stručnom odboru. Dakle, ne, smijemo dati brzu preporuku, nego se moramo time ozbiljno pozabaviti. Imam nekoliko komentara, primjerice koliko pitanja vezano za istraživanje i razvoj. Tu imamo određene mogućnost, mogućnost u okviru sedmog um, istraživačkog okvira i u okviru obzora 2020. Dakle, tu se možemo još time pozabaviti. Možda biste se mogli osvrnuti na te. Kolegica je također sasvrnula to kada je govorila o suzbijanju širenja i epidemije. Također treba istraživati na koji način se točno infekcija prenosi, jer zapravo to još uvijek nije istraženo do u detalje potom kako se može uspostaviti bolja suradnja između zemalja članica, između pojedinih zemalja. Mi govorimo o jednom globalnom svijetu i ako pogledamo na koji način se virus razvio prethodnih godina, na koji način se proširio e, oko ekvatora, e sada onda moramo postaviti pitanje na koji način možemo suzbiti njegovo širenje. I mislim da ovdje imamo dobar prijedlog teksta rezolucije i da s tim tekstom možemo izaći na javnost. To treba zapravo biti osnova za naše djelovanje u svrhu suzbijanja širenja ovog virusa. Jer zaraz ovim virusom zapravo dovoljno su do velikih e, malformacija, pogotovo kod novorođenčati. I stoga moramo ovo dobro istražiti. Istražiti zašto i kako dolazi do e, toga. Hvala. Hvala lijepa za e, Alde, gospodin Farija. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mi u stvari imamo jednu de facto zabrinutost. Mi smo oduvijek slijedili razvoj virusa Zika koji se vrlo brzo e, širio, kao što je kolega Matijas Grote rekao. On je e, napravio krug oko svijeta, ne baš u 80 dana, ali e, gotovo tako brzo. Zato moramo posebno se osredotočiti na tu tešku situaciju. I sada kada se približava proljeće i ljeto, ako ne pazimo, situacija bi mogla e, ući i u teritorij Europske unije. Informacije su uvijek zabrinjavajuće. Imali smo, e, imamo veliko povećanje slučajeva ne samo u Brazilu, nego i u Venecueli i u Kolumbiji. I mi već znamo da ovaj virus e, se može prenositi i već smo govorili o tome ne samo e, putem tog komarca, nego i putem seksualnih odnosa. Danas imamo tu s nama Andrea Lon iz SED-a i jučer smo imali John Bartolija iz eh, Centra za zdravlje. Eh, sve to pokazuje važnost koji ovaj problem ima za sve nas. E, sada je trenutak da djelujemo i slažem se sa izvjestiteljem i e, sa rezolucijom vezanom za virus Zike jer smo među nama postigli konsenzus u svjetlu činjenice da smo trebali ovaj dokument kako bismo upozorili europske institucije da postoji taj problem pa želimo predložiti određene mjere kako bismo se borili protiv ovoga problema i naravno moramo isto tako osvijestiti e, građane Europske unije o tome. Kao što sam već rekao dan, e, jučer, imamo određene pouke koje smo polučili iz virusa ebole koji je došao do svog vrhunca u e, proljeće 2014. godine. Sada moramo puno brže reagirati i mnogo učinkovitije nego prije jer se nalazimo u jednoj situaciji nužde e, na globalnoj razini vezanoj za zdravlje. Mi smo na pravom putu i nadamo se da, ćemo, da će uskoro i komisija e, nešto reći u tom smislu i zaista moći potpuno iskorijeniti virus i te komarce. Hvala.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 da se sada već poduzme nešto, pogotovo kada je riječ ovdje o epidemiji koja se počela širiti. Sličan slučaj smo imali sa ebolom. Naravno, moramo ovdje imati na umu i razmjernost. Ebola je bila puno, predstavljala puno veću opasnost i stoga je važno da e, Europska komisija sada bude aktivna. E, ne smijemo svaki put e, izmišljati nove postupke djelovanja, jer u prirodi priroda krije cijeli niz opasnosti za e, čovjeka i možda bi se mogle razviti postupci za određene situacije ili pozabaviti se pitanjima, primjerice pitanjem e, kakva je dinamika epidemija. Time bismo se trebali pozabaviti. E, moraju se razmotriti i razraditi koraci koji su potrebni za suzbijanje e, širenja epidemija. To je pitanje velike važnosti i za europske građane. Europska komisija poduzima određene korake, no bilo bi važno da se e, ovdje da i financijska podrška. Danas, kada govorimo o posljedicama oboljenja, e, kada govorimo o posljedicama infekcija zika virusom, tada europljani zapravo u tome ne vide nekakvu opipljivu opasnost. Doduše je zabrinuti se, ali potrebne su informacije o tome kako se postupati, e, što učiniti. koje se, se instrumente i mjere predostrožnosti može koristiti. To je vrlo važno i stoga u ime ECR-a podržavam ovaj prijedlog. E, Željela bi se pridružiti mojim kolegama koji su, su izvjestitelji u Sijeni i koji su pripremili ovaj tekst. Želim im zahvaliti na suradnji. Mislim da smo zajedno uspjeli e, izraditi jednu revoluciju koja obuhvaća sve relevantna, sva relevantna pitanja. Očigledno je da postoje neki novi aspekti koji se pojavljuju a koji su vezani za širenje mikrocefalije u novorođenčadi. Možda neki od njih nisu skroz utemeljeni, možda je situacija drugačija, na, u Južnoj Americi. Znamo da se virus mogao mutirati na putu koji je prošao u posljednjih 30 godina. E, moramo uzeti u obzir sve studije i moramo e, ozbiljno shvatiti e, sve stručnjake e, problem mikrocefalije možda nije vezan samo za virus Zika, nego i za korištenje pesticida i moramo sagledati sve te aspekte, jer kada maknemo neke od dvojbi, onda ćemo maknuti te dvojbe i u očima europskih građana. To je jedna epidemija koja se polako širi, međutim moram naglasiti ono što smo rekli i ujutro. Imamo agenciju ECDC koja od samog početka prije nego što se proširio e, virus u Europi je poduzela nekoliko koraka da razmijeni informacije i planira za e, hitne slučajeve kako bi osigurala da europski građani budu svjesni mjerodavnih rizika. To pokazuje važnost e, takve agencije da imamo europske stručnjake koji e, mogu brzo reagirati na krize kao što je ova. Posebno želim zahvaliti e, na suradnji mojim kolegama Nadam se da će rezolucija biti prihvaćena zato što pokušavamo osigurati da ona sadrži sve mjerodavne aspekte. Međutim, radi se o samo prvom koraku i treba će poduzeti dodatne mjere, ne samo e, od komisije, nego i od e, ostalih dionika. Znamo da se virus širi na neka područja gdje će mnogi evropljani putovati u sljedećih nekoliko mjeseci s obzirom da se približuju olimpijske igre i nadam se da ćemo moći dati jednu jasnu izjavu vezanu za prijetnje ili rizike putovanja u ta područja. Na koji način se ljudi mogu pripremiti i zaštititi kako bi eliminirali dalje širenje. Zato zahvaljujem još jednom izvjestitelju i ostalim kolegama i radujem se budućoj suradnji. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Osling. Da, mogu ponoviti sve ono što su rekli kolege prije mene. Važno je da ovdje imamo široku podlogu, teme na kojoj možemo djelovati kako bi se spriječilo širenje ove infekcije. Nažalost, još uvijek imamo više pitanja nego odgovora kada je riječ o ovoj temi i tu mislim da se moramo izintenzivno pozabaviti samim pitanjem uzroka. Zika virus se nije pojavio od danas da sutra postoji određena dinamika razvoja, taj virus je nastao, počeo se razvijati i to moramo i sve tražiti. I ono što ovdje je jasno jest da ovo nije problem kojim će se e, suočavati samo e, jug globusa, nego također problem s kojim ćemo se suočiti i mi u Europi. Dakle, to će biti globalni problem, a ne samo problem juga. Znamo da kada je riječ o mikroencefaliji, da je to to ti slučajevi su usko povezani ili mogu se povezati sa infekcijom eh, virusa Zike. Kolegica je rekla da postoji sumnja da je mikroencefalija možda uvjetovana i korištenjem određenih pesticida. To se također mora razjasniti. No pitanje koje je vrlo važno jeste pitanje kako pomoći eh, ljudima na licu mjesta. Eh, kako pomoći onima koji su ugroženi dijeljenjem dodatnih mre, e, dakle, mrežica za zaštitu od komaraca ili na koji način se ljudi mogu osobno zaštititi. No, istovremeno moramo i e, nešto jasno reći. E, dakle, čuli smo ovdje, moramo iskorijeniti i uništiti te komarce. To neće funkcionirati. Ne možete organizam, jedan organizam kao što je to komarac tek tako danas do sutra iskorijeniti se s tim insektom sam ćemo morati e, živjeti u budućnosti u pojedinim regijama, međutim morat ćemo poduzeti određene higijenske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje e, komarca. E sada ne možemo ponovno ovdje e, početi djelovati, koristiti u, u velikim mjerama pesticide, insekticide, i tako dalje. Dakle, to nije rješenje. Mi moramo u Europi početi se pripremati e, i mm, pripremiti se za slučaj da slične situacije imamo u buduće i u Europi. Moramo ljude informirati, moramo informirati sve one koji će sjesti u e, zrakoplove i e, ići, odnosno posjetiti olimpijske igre. Moramo im dati jasnu informaciju kako se mogu osobno zaštititi. Hvala gospodine Pedičini. Hvala gospodine predsjedniče. Svi više govorimo o razvoju jednog cijepiva za borbu protiv virusa Zika. To je rečeno i na samom e, predstavljanju ovog prijedloga. Međutim, za razvoj cijepiva trebamo nekoliko godina, a za Zika virus govorimo o 18 mjeseci. To je možda dobra vijest, međutim 18 mjeseci je dosta dugo kada govorimo o učinkovitom reagiranju e, na taj virus. To kažem zato što je Evropska unija e, usmjerila dodatne resurse za borbu protiv virusa Zika koji će se koristiti za razvoj cijepiva. Osmog e, drugog Europska e, agencija za ljekove je dala potporu, znanstvenu potporu za razvoj cijepiva protiv tog virusa. E, koje učinak može imati e, različite vrste e, zika virusa na razvoj, jedne na razvoj univerzalnog cijepiva? A može li se virus prenijeti s jednog komarca na drugi, to jest sa majke na jaje? E, u tom to bi značilo da e, dajemo novce farmaceutskim tvrtkama da e, izrade cijepivo koje neće spriječiti širenje virusa. Isto tako postoje i alternativne strategije kao sterilnog unošenja velikih sterilnih maski koji E, e, sterilnih e, mužjaka koji će onda učiniti sterilne i ženke. To, je u to se u Italiji pokazalo vrlo učinkovitim sustavom. Možda bi trebalo razviti diagnostične tekstove koji su e, konkretniji, koji bi vidjeli da li postoje i drugi virusi u uzorku. Isto tako tražimo više istraživanja e, vezano za e, e, vezanost virusa zike sa mikrocefalijom i lijekom koji bi isto tako mogao biti uzrok mikrocefalije. Isto tako trebalo bi spriječiti i širenje virusa seksualnim putem ili transfuzijom krvi. Na kraju želim reći da tražimo više istraživanja i kada se radi o prevenciji i liječenju tog virusa, ali isto tako e, trebamo istražiti alternativna e, rješenja osim e, cijepiva, jer ne smijemo na taj način potpomagati farmaceutske tvrtke. Hvala, gospodin Prnjo. Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Kao prvo, želio bih sve podsjetiti na odredbu iz 2013. godine koju smo željeli usvojiti mi u Europskom parlamentu kao i Europska komisija koju pozdravljam te vijeće. Radi se o odluci e, vezanoj uz e, ozbiljne prijetnje zdravlju prekogranične naravi. temeljem e, e, onoga što se događalo sa pandemijom gripe pod navodnicima smatrali smo da bi tako nešto bilo potrebno na europskom teritoriju zato što odredbe koje postoje i koje su pod, krolom, pod kontrolom Europske komisije e, dobro su funkcionirale vezano uz ebolu, a mislim da bi dobro funkcionirale i vezano uz ziku. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih vam postavio niz pitanja vama, Europskoj komisiji. Znate li kada će svjetska organizacija, zdravstvena organizacija objaviti svoje mišljenje o povezanosti virusa Zike sa sindromom Guillain-Barré i mikrocefalijom? Drugo, hoće li ako se zaista utvrdi da taj virus izaziva genetske bolesti poput sindroma guillain eh, barre eh, biti dovoljno ono o čemu se razgovaralo početkom eh, veljače. Treće, što se čini kako bi se zapravo otkrio virus efikasnije kada bismo mogli očekivati da će krenuti opsežna klinička ispitivanja vezana uz cjepivo Najavili ste, i to je moje posljednje pitanje, da će e, u Europskoj uniji ili izvan Europske unije postojati mobilni tim e, liječnika koji će biti na raspolaganju u slučaju potrebe za hitnim intervencijama vezano uz virus. Kada će taj e, kontingent liječnika biti na raspolaganju? Hvala. Gospodin Omar Jen. Hvala lijepa. Dozvolite gospodine predsjedatelju da kažem nekoliko stvari. Kao prvo, vrlo često u raspravama kao i u medijima imamo prilike čuti da virus zike nije nešto što se tiče Europe. S jedne strane to je točno, geografski gledano, zato što europski kontinent još uvijek nije pogođen virusom. Međutim, Europsko stanovništvo svejedno je pogođeno, posebice ono stanovništvo koje živi u Gvineji, Guadalupi, eh, na San Martinu, na Martiniku. Eh, radi se dakle na, o područjima gdje je otkriven virus Zike, konkretno o francuskim antilima. To je prva stvar. Druga stvar, između 2005. i 2006. godine na otoku Reunion mogli smo vidjeti epidemiju čikungunje, Više od 40% stanovništva toga otoka bilo je pogođeno ovom epidemijom. Mislim da je to dobar pokazatelj da se radi o masivnoj epidemiji. Međutim, sada više tamo nema niti jednog jedinog slučaja čikungunje i tako je zadnjih pet godina. To zapravo pokazuje da su francuski liječnici i vlasti Reuniona uspjele uspostaviti određeni broj dobrih praksi, da su uspjele također uspostaviti određeni broj mjera vezano uz te bolesti koje se javljaju i da su te mjere omogućile da se iskorijeni čikungunja. Upravo zato pozivam Europsku komisiju da svoj daljnji rad e, podupire također mrežom koja postoji danas kako u Francuskoj tako i u prekomorskim regijama i koja sadrži stručne ljude koji bi mogli pomoći europljanima da se uhvate u koštac sa ovim virusom zike. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Hvala gospodine predsjedatelju. Naš klub naravno podržava rezoluciju vezanu uz virus Zike. Svaku epidemiju zapravo treba e, riješiti i svakako treba e, djelovati pomoću mjera koje omogućuju da se najsmrtonosniji i najzarazniji virusi ne šire. Pojavljivanje zike za sobom povlači nekoliko pitanja. Za početak, Svjetska zdravstvena organizacija uglavnom se fokusira na mikrocefaliju koja je svakako dramatična bolest, ali činjenica je da učinci zike još uvijek ostaju nedovoljno poznati. Ako 17 od 400 djece koji su oboljeli od mikrocefalije su i nositelji zika virusa, to bi se trebalo znati. E, neki također govore o povezanosti e, sa e, guillain Bareovim sindromom. Mislim da je tu važno imati na umu dvije stvari. Kolumbija je zemlja koja je druga po redu kad govorimo o pogođenosti ovim virusom, ali tamo nemamo niti jednog slučaja mikrocefalije, dok u SAD-u primjerice imamo godišnji prosjek od 24 slučaja djece oboljele od mikrocefalije. Takve e, paralele koje postoje između virusa zike i ostalih e, bolesti trebale bi predstavljati jedan od prvih prioriteta i time bismo se trebali baviti u našim istraživanjima. Postoji li mikrocefalija kao e, rezultat virusa zike ili kao korištenja određenih pesticida što je ranije spomenuto. Dakle, treba vidjeti točno koje su korelacije. Također mislim da treba slijediti načelo predostrožnosti. Želim stoga zajedno s kolegama podasati amandman i zatražiti od Europske komisije e, da razmotri ponovno povlačenje odobrenja odobrenje za stavljanje u promet za Proxifen. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodin Elnök úr, <clears throat> köszönöm a szót. Nem mondok valami nagy újdonságot, hogy... Ne, neću reći ništa novoga. Ako kažem da je najvažnija stvar e, stvarni razvoj cijepiva, treba učiniti sve moguće ekonomske žrtve u tom smislu. Nemojmo zaboraviti da je Brazil jedan od zemalja koje su, snose najveći rizik Ovog ljeta ćemo imati olimpijske igre upravo tamo i zato ćemo imati velike e, gužve ljudi koji će dolaziti iz svih dijelova svijeta, uključujući i Europu. Moramo se sjetiti da je to jako veliki rizik za zarezu tim virusom. Primjerice u sad usmatraju smatraju da je situacija jako ozbiljna, već su rekli da sportaši mogu odlučiti, neovisno odlučiti, da od časa kada je rizik tako visok, mogu odlučiti žele li, sudjelovati na olimpijskim igrama ili ne. I zato mi se čini da u sadašnjoj situaciji je to jedan prevelik rizik za prijenos ovoga virusa. I to pokazuje koliko je E, hitno e, razviti određeno cijepivo. Moramo sve moguće e, žrtve podnijeti za to. Hvala lijepa. Sada komisija, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim reći samo nekoliko stvari vezano za rezoluciju. Kao prvo, međunarodni okvir vezan za prekogranične prijetnje za zdravlje su međunarodne uredbe e, za zdravlje. To je e, jedna, jedan e, obvezujući propis. Svjetska zdravstvena organizacija je E, objavila e, hitnu, hitnu situaciju od međunarodnog značaja koja je aktivirala mehanizme prema ovim e, uredbama o međunarodnom zdravlju vezano za izbijanje ovog virusa. Vi ste rekli da na razini Europske unije već od 2013. godine imamo odluku parlamenta i vijeća vezanu za preko granične zdravstvene prijetnje, Ako koja postoji kako bi se upravo pozabavila takvim prijetnjama na razini Europske unije. Taj mehanizam je isto tako aktiviran. Aktiviran je posebno tako što smo e, sazvali e, odbor za sigurnost zdravlja koja je raspravljala o ovom e, izbijanju virusa i tražili smo od ECDC-a da isto tako provede analizu rizika koje onda odbori države članice trebaju ispitati. Ta procjena i rizika pokriva pitanja vezana za e, savjetovanje javnosti, savjetovanje pravnih struč, e, zdravstvenih stručnjaka, ispričavam se, isto tako e, praćenje virusa zike, preporuke koje treba primijeniti, praćenje e, neuroloških e, e, problema kao i problema sa novorođenčadi, isto tako kontrola vektora i kontrola prometa. To je sve pokriveno ovim procjenom rizika u odboru za zdravstvenu sigurnost. Već smo i dubinski razgovarali o nacrtu teksta koje je pripremio ECDC i još jednom će se odbor za zdravstvenu sigurnost sutra sastati kako bi e, završio i objavio te tekstove. Dakle, postoji koordinacija mjera diljem Europske unije, posebno kada se radi o savjetovanju e, putnika. Dakle, ti savjeti za putnike će onda komisija e, objaviti na svim službenim jezicima. To je e, rad koji je u tijeku, a isto tako smo aktivirali jednu mrežu koju imamo u zajedničkom centru za istraživanje vezano za e, e, ove za poremećaje i razne deformacije oko novorođenčadi. Mjere će se isto tako poduzeti u zakonodavstvu vezano za e, krv, organe i tkiva kako bismo zaštitili donacije vezane za e, ljude koji se vraćaju iz tih rizičnih područja. Isto tako kada se radi o kapacitetima laboratorija, a to je jedno od pitanja koje se pominju u nacrtu rezolucije, da Odbor za zdravstvenu sigurnost je zamolio ECDC da pripremi upitnik za države članice. To isto tako rad u tijeku, ali informacije koje imam je da imamo 72 laboratorija na razini Europske unije koji imaju kapacitet ispitivanja zika virusa i to u 23 države članice. Moramo sada vidjeti e, kako će ostale države članice moći dijeliti sa drugima e, te kapacitete. To je jedno, jedan upitnik e, koji je upravo sada u radu. U odnosu na razvoj cijepiva i liječenja, Agencija za lijekove je 8. E, veljače uspostavila e, jednu stručnu skupinu koja će dati savjete za liječenje vezano za virus Zike. Što se tiče kontrole vektora, Očigledno je da imamo iskustva s time vezano sa drugim, izbijanjem drugih bolestima, posebno sa čekingunjom i sa drugim e, bolestima koje se prenose vektorom e, na teritoriju Europske unije i nekoliko država članica imaju e, upravo tako iskustvo sa kontrolom vektora. Mogu spomenuti Grčku, Italiju, Francusku kao Francusku e, i e, regije, a isto tako prekomorske regije, ali isto tako Italija ima e, takvog iskustva za kontrolom takvog prenošenja bolesti vektorom i prijenosa pomoću komaraca. U ECDC-a imamo ovdje vršiteljicu dužnosti ukoliko ona želi nešto reći. Dakle, ECDC je već uspostavio jednu mrežu e, za e, ovakve bolesti koje se prenose vektorom. E, isto tako oni pružaju i instrumente za donošenje odluka i u odnosu zaštite stanovništva od ugriza komaraca Mislimo da je Europska unija e, najveći doprinositelj globalnog fonda. Globalni fond je već dao 540 milijuna e, mreža kako bi se ljudi zaštitili od e, komaraca i različitih virusa koje prenose komarci. U odnosu na mehanizme, mehanizam koji je nedavno uspostavljen, za e, liječnike specijaliste koji trebaju biti mobilizirani na razinu Europske unije. Još nije bilo zahtjeva e, za komisiju da povuče resurse iz tog mehanizma. Međutim, mehanizam postoji i osoblje koje je obećano u tom mehanizmu isto tako postoji i oni mogu biti mobilizirani ukoliko to bude zatraženo. I konačno želim reći da je to očigledno jedna situacija koja se razvija. Međutim, komisija je već uspostavila e, niz mjera unutar okvira postojećeg zakonodavstva i postojećih programa kako bi se ta kriza mogla riješiti. Hvala lijepo. Thank you very much. Uh, Hvala. No, prije nego što riječ e, dam ECDC-u i WHO, možda na dodatno pitanje od gospođe Krivasi. E, Hvala na odgovorima koje ste dali. Međutim, o nekoliko točaka se prema mojem mišljenju nije dovoljno razgovaralo. S obzirom na to da virus Zika zaista postaje međunarodnim problemom u smislu prijetnje e, zdravlju, e, jug Europe, Španjolska, Francuska mogle bi biti pogođene. Željela bih postaviti nekoliko pitanja. Kao prvo, e, kažete da nema cijepiva, međutim indijski laboratorij zapravo radi na dva cijepiva koja još treba testirati u smislu sigurnosti i efikasnosti. Možete li mi reći e, kakva je situacija s tim indijskim laboratorijem? Druga stvar, Europska komisija je odvojila 10 milijuna eura, tako ste barem rekli. Međutim, mislim da je to već ranije spomenuto. Argentinski istraživači e, kažu da može postojati e, link, link li se o koktelu ili nečem drugom, ne znam, između piroproksifena i e, mikrocefalije. Zanima me što je s time i drugo, vezano uz difteri E, e, uz cijepivo vezano e, za difteriju i tetanus koje se daje brazilskim ženama koje je navodno polučilo neke rezultate. Ne bi li bilo dobro primjerice provesti studije vezane uz ta pitanja kako bi se ti parametri barem isključili ako se već ne uspostavi povezanost. Dakle, svi kažu da postoji velika vjerojatnost da je mikrocefalija povezana sa zikom, ali za to nema dokaza. Također, zanima me koje su preporuke za trudne žene. Ženama je preporučeno da ne putuju u pogođene zemlje ako su trudne, ali što je sa trudnicama na licu mjesta? Što imaju pravo e, učiniti? Što je s pobačajem? Znamo da je u Brazilu pobačaj e, e, zabranjen, a što ako žene, na primjer, znaju da nose dijete koje boluje od mikrocefalije, može li se u tom izvanrednom slučaju pobačaj ipak dozvoliti? Što se čini u takvim situacijama? I na kraju, kakva je situacija sa razvojem kontracepcije i e, sa pomoći e, osobama s invaliditetom? jer činjenica jest da postoje osobe s invaliditetom koje imaju određene mentalne probleme e, iako E, možda nemaju mikrocefaliju. Dakle, moramo se pobrinuti da i ljudi na licu mjesta mogu živjeti, a ne samo reći trudnim ženama da ne putuju tamo. Dobro, nećemo sada započeti novi niz e, pitanja, ali evo, postoji još jedno pitanje. U stvari, mi e, nismo riješili, nismo govorili o svim funkcijama to je jedan problem e, koji sam želio da bude uključen u ovu rezoluciju e, sa raznim klubovima zastupnika, ali uspjeli smo. Postoje šesto slučajeva u Brazilu koje smo dokazali, dakle toliko slučajeva i mikrocefalija dolazi, izgleda da dolazi iz e, te larve. Čak je i zabranjeno da ovaj larvicid e, ulazi u pitku vodu, jer izgleda da kroz ovu pitku vodu koju piju trudne žene e, postoji problem mikrocefalije. Ja bih želio da Europska komisija govori malo više o ovom problemu. Hvala. A sada Europska komisija, a onda WHO e, i ECDC. Hvala. Dakle, ova poveznica između cijepiva i posljedica, dakle imamo to izvješća koja upravo uspostavljaju takvu e, poveznicu. E sad, ako naravno čime dobijemo taj, detaljne informacije, mi ćemo to pobliže analizirati, proslijediti agenciji za e, e, lijekove ako ima informacija o cijepivima, informacijama o tome što se razvija, to je naravno vrlo zanimljivo i mi ćemo to pratiti. Što se tiče spekulacija vezano za pesticide koje se smatra uzrokom za mikrocefaliju, mi nemamo nikakvih dokaza informacija o tome. Mm, dakle, nemamo nikakvih informacija o tome da pesticidi uzrokuju mikrocefaliju ili bilo kakve druge poremećaje. Dakle, upravo ta tvrdnja, dakle, to nemam nju nemam nikakvih dokaza. Što se tiče e, financijskih sredstava koje stoje na raspolaganju za istraživanje, to imam nekih 10 e, milijuna, međutim, ono moram, što moram reći je da postoje projekti koji će vjerojatno pa također pomoći, a to su projektu vrijednosti 65 milijuna e, eura. Dakle, to je riječ o projektima e, za razvijanje e, e, instrumenta za praćenje infekcija ili pak drugih instrumenta. Dakle, to je riječ o dodatnih 65 milijuna eura za druga relevantna istraživanja. Što se tiče pitanja skrbi za trudnice u Južnoj Americi, dakle, tu Mm, dakle, svjetska zdravstvena organizacija je izdala smjernice, odnosno savjete koje su skladnu sa savjetima koje smo mi dali. Dakle, to je da pomoć trudnicama je u nadležnosti pojedinih zemalja i pitanje na koji način će oni e, pa, prihvatiti naše savjete i primijeniti ih na licu mjesta. Hvala. Gospodin Bertolini. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja bih također htio samo komentirati ono što su određeni članovi rekli e, vezano i za pitanje e, kako i kada smo uspostaviti poveznica između e, zika virusa i mikrocefalije. Dakle, Počeo bih sa rečenicom o koju je rekao plus Olvik koji je na globalnoj razini zadužen za nadzor i praćenje epidemije e, infekcije zarazovike, ako je rekao da Zika virus nije krize dok se njegova krivnja ne dokaže. Kao prvo, ovo je drugi put da imamo um, pojavu mikrocefalije vezano um, za pojavu virusa Zika. Imali smo slučaj 2014. godine u uh, Indoneziji. Potom moramo imati na umu da imamo 5180 slučajeva eh, mikrocefalije koji se povezuju sa eh, infekcijom eh, virusa zike. To je neki 160 slučaja godišnje. Poveznicu je teško uspostaviti. Ove brojke ukazuju na to, međutim se njih verificira i skupina istraživača. Dodatno, dakle vezano za populaciju samog, samog virusa. Imamo slučajeve u Sloveniji i još dvije druge zemlje. Potom tem, ova privremeno um, zemlja pisno ograničenost je također jedan bitni faktor. Imamo te otečne zemlje u kojima se te virus ne, pojavljuje. E, mikroencefalija se E, utvrđuje dosta, dosta kasne faze e, trudnoće u pojedinim zemljama kao što je e, Kolumbija. Tek potkraj 2015. godine je utvrđeno da nije bilo mogućnost da imamo hitnu reakciju na ovu epidemiju pojavu mikrocefalije. Potom, dopustite da kažem samo još nešto. U u Europi stopa pojave mikrocefalije 2.85 na tisuću stanovnika na tisuća stanovnika. Dakle, evo nekoliko informacija, brojke koje su dosta važne. Što se tiče samih spekulacija vezano e, za povezanost, dakle, ovog povezano sa e, piroprokesifenom ili sa cijepivima. mi smo jučer izdajali stajalište, ne jučer prije tri e, dana, 19. veljače, i rekli smo da nema dokaza da cijepiva mogu uzrokovati mikrocefaliju Imali smo analizu i literature objavljene 2014. godina. Cijepivo se koriste već desetljećima diljem svijeta i tu nemamo nikakvu poveznicu. Isto se može reći vezano i za piroproksifin. to naravno on zapravo imitira prirodni hormon i koristi se za korištenje, za kontrolu širenja komaraca. Međutim, nije utvrđena nikakva poveznica korištenja ovog e, piroproksifena sa bilo kakvim poremećajima ili razvojima trudnoće. E, dakle, nemamo tu nikakvih e, dokaza, dokaza da bi mi piroproksifen mogao uzrokovati mikrocefaliju. Dakle, ne smijemo ovdje slijediti slijepo s svaku teoriju, jer nemamo, zapravo puno instrumenta za, za suzbijanje širenja vektora. tvari koje se ili što možemo to koristiti. Sada, ako ćemo slijediti te teorije, slijediti te ideje, onda ćemo izgubiti svaku mogućnost eh, da uspijemo širenje vektora. A ovo je bolest koju šire vektori. I stoga, imano što je gospođa Pedešini rekla, da moramo koristiti tehnologiju koja nam stoji na raspolaganju kako bismo se eh, suzbijali širenje bolesti koje prenose vektori. To je tehnologije koje su se eh, pokazale uspješnima i mislim da te informacije E, tehnologije trebamo i više koristiti. Na posljedku nekoliko riječi o istraživanjima. Mi smo zagovarali dodatna istraživanja dijagnostičkih instrumenta, kao što su mnoge govornice već spomenuli, istraživanje cijepiva, a kad je riječ o cijepivima želim reći nešto, molim da me ne razumijete pogrešno. Mi smo rekli da e, smo procijenili da e, nam treba, treba 18 mjeseci za testiranje cijepiva, da dakle, dakle, prije stavljena na tržište. Dakle, to nije u bliskoj budućnosti, doduše nije ni tako daleko u budućnosti, ali neće se dogoditi sutra. Nadalje, e, što se tiče samog financiranja, mi smo podnijeli zahtjev e, za e, 56 milijuna eura i takve mm, mm, financijska sredstva koje će staviti na raspolaganje raznim agencijama diljem e, za razne e, akcije, aktivnosti, primjerice e, informativne aktivnosti. Potom, ova Ovi komace mogu preživjeti čak i u najmanjim količinama vode, pa čak ako se i pridržavamo e, strogo svih e, e, savjeta i mjera predostrožnosti u kuću u vrtu i dalje možemo ipak puno toga posjeći. Evo, toliko s moje strane. Hvala. A sada ECDC. Hvala. Hvala vam pono. Htjela bih se osvrnuti na nekoliko točaka. Kao prvo, rečeno je da u Europi postoji ekspertiza kada je riječ o suzbijanju bolesti koji prenose komace i to je istina. To je rečeno i jutros. Zemlje u kojima ovi vektori su prisutni, te zemlje imaju ekspertizu kako se boriti sa raznim virusima među njima je i čigungunja. Grozno. Dakle, ekspertiza postoji, nju koristimo i Europska komisija je rekla da u odboru za zdravstvo se postoji mogućnost razmjene informacije, iskustava i ekspertize. Mi imamo mrežu um, entomologa, um, to su ljudi koji se bave, proučavaju komarce, kao što sam jutros rekla. Ono što sada moramo uspostaviti jeste praćenje uh, dakle, pojave virusa u komarce marcama, ali također i pojave zaraženosti ljudi, odnosno infekcije ljudi ovim virusima. E, također praćenje područja u kojima se ovi vektori e, pojavljuju i koji mogu poslužiti kao za prenošenje u smislu ovog virusa ono što smo učinili kada je riječ o vesme virusu jeste da smo izradili dakle karte prema određenim sezonama, tako da se uvijek postojala aktualna informacija u kojem području postoji rizik, u kojem području je vektor prisutan, u kojem um, području imamo vektore zaražene virusom, tako da um, ljudi znaju na kojim područjima u Europi su vektori, odnosno postoje određeni rizik i to je ono što ćemo namjerovano načiniti i za um, Zika virus. Vratila bi se još jedno na pitanje vezano za istraživanje Naravno, moramo činiti puno više, prikupiti više znanja, vez, informacije o tome na koji način se virus prenosi. No, ono što sada moramo uspostaviti jest te e, puno informacija koje nam može omogućiti da kvantificiramo sami rizik. Rizik e, i za e, trudnice. Znamo da trudnice koje se inficiraju virusom da će ta zaraza biti prenesena i na djete. No mi ne znamo u koliko, u kojem postupku je tu istinu slučaj. Je li to slučaj samo 10% trudnoća, odnosno infekcija 30 ili više. Dakle, sada počnemo prikupljanjem informacija o zaraženim područjima kako bismo mogli mogle procijeniti rizik. Iste stvari kad je riječ o prijenosu virusa spolnim e, odnošajem, dakle u vrlo malom broju slučaja, mislim da imamo zabiđeno samo dva slučaja u kojima je utvrđeno da je takav način prijenosa moguć, međutim i ne znamo koliko se često to događa. I na posljedku samo nešto vezano za otok Reunion. Uistinu tako je da 40% stanovništva tog otoka je u razdoblju od 2005. do 2006. godine bilo zaraženo virusom konja i to je bio razlog toga je bio da se taj virus nikada prije nije pojavljivao na tom otoku. E, nije postojala imunizacija e, i sada Dakle, imali smo situaciju kada se nikad, nitko nije susreo sa tim virusom, nisu, ljudi bili nisu imali na taj virus, a sada na otoku Reunion nemamo virus čikungunje, a to je usko povezano i sačinjeno da su ljudi sada imuni na taj virus, a to ukazuje na učinkovitost poduzetih mjera. Što se tiče laboratorija, da, kao što je Bresno Bran već rekao, u mnogim europskim zemljama mi imamo laboratorije koji e, imaju stručnost, koji su kompetentni za diagnosticiranje samo virusa, a za one zemlje u kojima nemamo odgovarajuće laboratorije, tu imamo dogovore sa susjednim zemljama ili drugim zemljama i laboratorijama da za njih je provedu e, diagnostička ispitivanja. Dakle, mi smo uvjereni da u Europi imamo kapacitete za diagnosticiranje tretiranje ove infekcije. Hvala. Hvala vam lijepa na primjedbama. Gospodine Farija, vi ste se željeli ponovno javiti za riječ. 30 sekundi, molim vas. smo mi Bertolini, nisam zna da ste ovdje, ali Gospodine Pestaloni, dakle, piroproksifen priječava um, odnosno uh, odrastanje uh, samih kukaca, odnosno komaraca. I e sada ja nisam znanstvenik. Međutim, ono što mene zanima jeste zaštita javnog zdravstva. Vi ste uh, rekli da da se da piroproksifen se ne smatra krivim smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivnja. Hvala. Da, zapravo ja sam ovdje samo um, citirao ono što je naš glavni direktor rekao, a poveznica između mikrocefalije i uh, virusa mora se smatrati stvarnom sve dok se ne uh, utvrdi nešto drugačije. Međutim, postoje znatni elementi čimbenice koji ukazuju na to da u ovoj situaciji zika virus uh, uzročnik uzročnike mikrocefalija. Dakle, svjetska organizacija smatra e, to, to smatra i to je službeno stajalište naše organizacije. Hvala. Sada bih zapravo zaključio raspravu. Samo posljednja informacija vezana uz ovu raspravu. Dakle, 25. veljače podne je rok za podnošenje amandmana koji moraju biti samo na engleskom. Dakle, samo na engleskom. Mislim da smo sada prošli kroz cijeli dnevni red dnevni red je, da tako kažem, istrpljen, ali mi još uvijek nismo, pa se možemo nastaviti baviti našim daljnjim aktivnostima. Hvala vam lijepa što ste sudjelovali. Doviđenja.